Euh, u redu, mislim da možemo započeti. 15 sati i 6 minuta je sada. Predvidjeli smo da ćemo 15 sati započeti s ovim sastankom od za Dakle, dobar dan svima. Jedna dodatna informacija, ovaj sastanak će biti uživo prenošen na našoj internetskoj stranici, to je bitno znati. To kad kad ne znamo. Kao prvo predlažem da usvojimo dnevni red sa jednom malom izmjenom. Naime, što se tiče točka dnevnog reda broj 8, vezano uz e, prikupljanje i korištenje podataka u okviru ribolova, to ćemo zamijeniti sa točkom 13 koja se odnosi sa, e, za e, izvještaj sastanka u Milanu. Mislim da to ne bi trebalo predstaviti problem i toga pretpostavljam da možemo usvojiti dnevni red u tom obliku i sada možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi kao prvo o tome da trebamo usvojiti zapisnik sa našeg sastanka sa tečeg rujna 2015. godine. Taj zapisnik, e, imali s njim uvezi neke, nekih primjedbi? Ne. U redu onda smatram da je taj zapisnik usvojen. I dakle, danas popodne smo se sastali kako bismo sudjelovali u jednom javnom saslušanju vezano uz planove upravljanja za ribarstvo za više vrsta riba. To je izuzetno važna tema, dakle pisovat ćemo o tom saslušanju. Neki od nas će sudjelovati isto tako u tom saslušanju. Ja baš želim podsjetiti da su planovi upravljanja za više vrsta riba glavni alat što se tiče provedbe nove zajedničke ribarstvene politike. Trenutno radimo na planu upravljena za bakalar, haringu i papalinu e, na Baltičkom moru, a to je na neki način prototip za planove u sljedećim e, naraštajima. Trijalog ćemo održati u ovom dosijelu idući tjedan, je li tako? Da, naš izvjetitelj Jaroslav Valesa koji je potpredsjednik ovog odbora će nam reći sada za koji trenutno nekoliko reći o tome i kao što sam rekao, dakle planovi za upravljanje su vrlo važni instrumenti kako bismo stvarili maksimalni održivi ulov. Tu se radi o članku 2, stavku 2 e, osnovnog, e, osnovnog zakonodavstva gdje se radi o tome da e, ribarske stokove treba iskorištavati iznad te, tog maksimalnog održivog ulova. Imamo i delegirani akte s tim u vezi. S njima će se održivati ti planovi i nadam se da će ovaj sastanak pomoći tome da pojasnimo e, kako možemo pojasniti i pojednostaviti tehničke mjere kao što je to zadano u izvornom zakonodavstvu. Imamo ovdje predviđena dva panela. Prvi panel se tiče provedbe obveze iskrcavanja i tehničkih mjera e, i to kroz delegirane akte, a drugi panel E, tu se radi o glavnim elementima budućih planova upravljanja za više vrste riba. Ja predlažem, kao što nam je to inače običaj, da na kraju svakog panela postavljamo pitanja i e, zamolit ću dakle zastupnike ovog momenta da e, postave pitanja jedan za drugim, ali da pritom jasno navedu kome postavljaju pitanja kako bi naša rasprava tekla glađe. Prije nego što prijeđemo na prvi panel, prije nego što ga napadnemo u navodnim znakovima, prije nego što predam riječ e, našim govornicima, kao prvo bih na dvije minute predao riječ našem kolegi Jaroslavu Valesi, budući da je on um, izvjestitelj za plan upravljanja za Baltičko more. To je prvi plan upravljanja koji je pred nama i on će nam nešto više o tome reći. Hvala vam, predam riječ. Hvala vam. Kao prvo trebamo pozdraviti poljske ribare koji su ovdje danas s nama, koji su prisutni našem javnom saslušanju. Oni predstavljaju različite organizacije za ribolov. Imamo tu predstavnike iz eh, sektora prerade ribe, imamo tu eh, ribare, moreplovce, a njihova aktivnost se može svesti pod zajednički nazivnik, a to je Baltičko more. Svaka skupina ima svoje vlastite prioritete, svoje vlastite temelje i sudjeluju i u konzervaciji nekih e, vrsta riba, e, rade i privedice na e, razmnožavanju određenih vrsta riba i oni imaju različite izazove pred sobom, različite probleme. Također e, se tu radi i o preradi ribe u brašno, to je također jedan od problema s kojim su oni suočeni. No, unatoč svim razlikama koje postoje u tom sektoru imamo jedan zajednički cilj, a to je sačuvati faunu i floru u Baltičkom moru. Naše današnje javno saslušanje ticat će se planova upravljanja za više vrste riba i samom upravljanju i tim planovima. Čini se da su ti planovi mnogo učinkovitiji nego planovi koji se odnose samo na upravljanje jedne vrste riba, zato što u okviru tih planova može doći do interakcije između različitih vrsta riba. Tijekom eh, E, od prosinca 2014. godine mi već uspostavljamo te planove upravljanja za više vrste riba i trenutno smo u fazi triloga sa komisijom. Trilozi su uvijek teški, složeni. Kada netko zadovoljan izađe iz triloga, onda se obično kaže da vjerojatno nije postignuto optimalno rješenje za sve. I eto, pred nama je sada taj izazov uspostavljena planova upravljanja za više vrste riba. Htjela, bih vam ukazati pažnju na neke stvari koje trenutno prepriječuju donošenju tih planova upravljanja. Reću nam je da se tu radi o na neki, na neki način prototipu za sljedeći naraštaj planova upravljanja. Svi čekaju na provedbu tih planova i na zaključke koje s toga možemo izvući kako bi zatim nakon toga se mogli uspostaviti i drugi planovi. Naravno, ti se planovi mogu kopirati, ali samo kada se radi o njihovoj strukturi, a ne o njihovom sadržaju, zato što je svaki plan specifičan, odnosi se na određenu regiju, na određenu vrstu ribolova i ono što predstavlja dobro rješenje za Baltičko more ne mora nužno predstavljati dobro rješenje za neko drugo more ili za neki drugu vrstu ribolova. Dakle, tu se radi samo o strukturi. Ona može poslužiti kao neka vrsta modela. Ono na čemu sada radimo tiče se cilja da riješimo probleme na Baltičkom moru, da pridonosimo oporavku ribljih vrsti a instrument koji nam omogućuje da ostvarimo taj cilj je regionalni pristup, dakle, a ne globalni pristup. Mislim da bi trebali napustiti globalni pristup zato što takav pristup onemogućuje da u, u njih uvrstimo moderna rješenja koje predviđa osnovno zakonodavstvo, osnovna uredba. Ako ne usvojimo regionalni pristup, onda se slažemo riziku da ćemo se dovesti do situacije u Baltičkom moru, koja će biti još i gore nego danjašnja situacija, koja je, da pa će ne samo loša, nego čak i dramatična. Dakle, moramo riješiti te izazove koji su pred nama. Hvala ti, Jaroslave, na tom, na tom predstavljanju. Sada ćemo prijeći na panel broj 1. Tu se radi o e, provedbi obveznog iskrcavanja i tehničkih e, mjera putem delegiranih akti. Odmah sada ću predati riječ gospodinu Vojčiku. Nadam se da se ne varam što se tiče izgovora vašeg prezimena. Nažalost, ne izgovaram baš najbolje poljski Vojčik, da. Ispričavam se, to je gospodin koji nam dolazi iz Nacionalnog istraživačkog instituta za e, pomorski ribolov iz Poljske. Gospodine Vojčik, predajem vam riječ. Um, Hvala lijepo predsjedavajući. Ja sam vrlo sretan što sam, što me pozvali i pružili mi tu čast da vam govorim o mjerama koje smo mi predvidjeli, koje su zapravo srž svega onog što se događa u baltičkom ribarstvu. Ja sam inače Irene Osvojčik i dolazim iz Nacionalnog pomorskog e, znanstvenog instituta u Gdańsku u Poljskoj i uglavnom u suradnji sa europskim i svjetskim organizacijama za ribarstvo e, mi smo izradili upravo ove naše planove, višegodišnje planove za upravljanje ribarima u područjima, odnosno kod ribarenja za više vrsti i naravno tu predviđamo čitav niz tehničkih mjera i tehničkih konkretno stvari kako bi to u Baltiku izgledalo. Za sve one koji još nisu upoznati sa tim aktivnostima ja ću vam govoriti o glavnim eh, do sada mm, uredbama i dokumentima koje imamo na tom području. E, inače, mi smo to dobili zapravo delegiranim aktima komisije, smo dobili, koji su prošle godinu u prosincu objavljene, i prema tome ja ću govoriti o tom e, planu za odbačenu ribu koja je došla sa delegiranim aktom komisije. Govorit ću naravno o uredbi Europskoj unije o zajedničkoj ribarskoj politici matično. Zatim o višegodišnjem planu ribarenja za Baltik i govorit ću o, što se tiče daljnjih još pravnih osnova i dokumenata na koje se pozivamo, o svim pratećim aktivnostima koje su regulirane od i to za organizacije EFKU, Baltfish i Besak. Uglavnom, u našem eh, u našoj uredbi spomenuto je zajedničkoj ribarskoj politici najvažniji članak 15 i koji govori naravno o ograničenju ulova i o obavezi uvodi se obaveza iskrcaja ulova za različita područja i za to sve one vrste koje podliježu ograničenjima ulova. Naravno, Imamo daljnjih, e, te obaveze jasno kao što sam već čekao se odnose na posebno zaštićene, dakle ugrožene vrste, vrste koje imaju jednu vrlo slabu stopu preživljavanja i naravno kad govorimo o zabrani e, zabrani odbacivanja prilova i obvezi iskrcavanja kompletnog ulova da se vidi onda znamo da moramo uvijek ostati iznad onog praga kojeg nam ta uredba, kojeg je ta uredba uvela. Naravno, članak 15 nam to uvodi, a zatim članci 9 i 10 zajedničke ribarstvene politike u toj baznoj uredbi govore i daljnje detalje dovoze o obvezi iskrcaja i kako se ta, proved, ta obaveza provodi. Ona se u svakom slučaju mora ugraditi u višegodišnje planove za ribarstvo na različite vrste. Tu se govori i o mogućnost o vrstama koje imaju visoku stopu preživljavanja, zaštićenim vrstima i govori se o izuzecima minimalnim. Isto tako imamo i minimalne vrijednosti za očuvanje, dakle govori se o minimalnim referentnim vrijednostima za očuvanje ponekih vrsta i naravno govori se koje se onda smiju e, od tog prilova ribe i baciti, vratiti natrag u more jer ne odgovaraju dakle ispod su tih referentnih vrijednosti. Nadalje su predviđene isto tako tu je predviđeno da zemlje članice same to provedu, što je u uredbi navedeno, na bazi vlastitih tradicija i mogućnosti tehničkih i u skladu sa vlastitim tradicijama ribolova. Kao što smo rekli, delegirane delegirani akt je u listopadu 2014. donesen u Briselu Europska komisija koji se odnosi naravno za ribarstvo u Baltiku. I ove godine se to točno preodradilo za naše najvažnije vrste i to se primijenilo za naše ribarstvo na haringe, papaline, losuse i bakalare a kasnije se to dodalo još od 1. siječnja 2017. će se dodati i za vrstu verka Naravno, imamo zatim predviđene posebne izuzetke za losose i bakalar koji imaju u nekim dijelovima ribarskih područja vrlo visoku stopu preživljavanja i onda se zna da su to izuzeća predviđena za različite tipove e, ribolovnih alata kao vrše i ostale alate koji se različite druge zamke Zatim imamo isto tako MCRS, naime minimalnu referentnu vrijednost za očuvanje bakalara je 35 centimetara koja što je nastupila na snagu 1.1.2015. Kad govorimo sad o našem upravljanju različitim vrstama, moramo prvo reći koji je bio ishod prijedloga komisije kojeg je ovaj odbor odobrio. Naime, to je taj okvirni dokument koji imamo to je dakle taj višegodišnji plan za ribarstvo u Baltičkom moru. Te, taj plan za više vrsta, kojeg je i gospodin Valeza ovdje spomenuo, mora uzeti u obzir među odnose između različitih vrsta riba u Baltiku. Naravno imamo tu bakalar, i naravno njihova količina ovisi općenito o stanju u fondu plavih riba u Baltiku. U listopadu 2014. je komisija usvojila jedan javni prijedlog za uvođenje višegodišnjeg plana za ribolov na bakalar, haringu, papaline u Baltiku. To je bio zatim raspravljeno na ovom, u ovom odboru i potom je išlo kao tema u trijalog. Glavni ciljevi tog višegodišnjeg plana su bili da se zapravo pridonese ostvarenju ciljeva koji su u našoj zajedničkoj ribarstvenoj politici za višegodišnje razdoblje određeni. Dakle, mi smo govorili o tome da ima koliki je, da budemo sigurni kod da za kod očuvanja tih vrsti, dakle da se odrede stroge minimalne referentne vrijednosti koje su bitne da bi se očuvale te vrijednosti, tako, te, te vrste, tako da i osim toga naravno o tom s tim u vezi i maksimalni dozvoljeni ulov, kolika je kvota maksimalno dozvoljenog ulova, a da bi ostali fondovi riba održivi u Baltiku dali smo toj uredbi su nam dali i različite alatke kojima ćemo ju provoditi kao što su recimo različite primjeri da imamo trogo određene vrijednosti za najveći održivi prinos i da točno kontroliramo kako izgleda smrtnost e, ribolova. Kao što smo dobili minimalne razine vrijednosti biomase za e, stoka za mrijest kao što smo, poslije kako smo vidjeli iz razgovora i onog što je vijeće nakon toga usvojilo, tu se jako referiralo upravo na ovu vrijednost biomase stoke za mrijez, što je bilo u što je bilo donekle u kontradikciju s onim što je navedeno bilo u samom višegodišnjem planu. Naravno, to je sve skupa moglo onda izazvati zbilja probleme u upravljanju ribarenjem na spomenute vrste bakalara i tako dalje. Glavni svrha da se uopće donese takav višegodišnji plan za Baltik je bio da se osigura fleksibilnost koja je potrebna da se brzo uskladimo i prilagodimo svim izmjenama u ribarstvu. Jer e, jasno je da ribarstvo, ribarstvene tehnike i tehnologija neće biti isti za godinu dana kao što su sada. I prema tome onaj stariji zakonski okvir smo morali izmijeniti kako bi postao fleksibilniji mogao se uskladiti sa novo nastalom situacijom na terenu. S jedne strane napretkom u ribolovnim tehnikama, a s druge strane problemima sa stokovima riba i prekomjernim ulovima. Naravno da bi se to ubrzalo, komisija je odabrala put da ide delegiranim aktima kako bi olakšala i to prilagođavanje. I ti delegirani akti koje komisija koristila za govore o tome koje su vrste zaštićene, koje su minimalne stope da vidimo koje su zatim vrste sa visokom stopom preživljavanja koje bi se mogle generalno izuzeti iz ovih strogih ograničenja višegodišnjeg plana kao su što su predviđene i već spomenute izuzeci oni u minimalnim slučajevima de minimis. Ono što je bilo važno da je komisija imala ovlasti za izdavanje delegiranog akta jer je bila i na taj način je mogla izmijeniti i dopuniti tehničke dio uredbi pogotovo glede dizajna i izgleda različite opreme za ribarenje i različitih akti, generalno uzevši ove tehnologije koja se razvija. Naravno, tim delegiranim aktima se mogao i implementirati i novi set referentnih vrijednosti. Delegirani akti mogu jasno neke tehničke regulacije degorirati, odnosno suspendirati ih barem kako je to i zamišljeno i kao što je bilo potrebno. Imali smo dakle i čitav niz ekoloških da kažemo ciljeva koje smo morali uzeti u obzir kod eh, kod donošenja naših višegodišnjih planova, a osim toga smo morali i dionike u industriji, svim ostale, sve ostale zainteresirane stranke u e, involvirati u donošenje, dakle angažirati za ono zajedničko donošenje ovog višegodišnjeg plana. Koja je bila povijest tog plana? U 2014. listopadu, kao što znate, smo dobili prijedlog komisije. Nakon toga je to u ožujku 2015. ovaj odbor izmijenio a usvojio, dakle odradio je usvojio, nakon toga je Europski parlament to usvojio, u travnju je to išlo na vijeće koje je to odobrilo i onda je u lipnju 2015. to išlo u onaj trijalog i prošlo je dakle čitav niz foruma u međuvremenu kroz jednu javnu raspravu kad je definitivno to onda i odobreno. I, dakle, imali smo stanovitih problema sa implement provođenjem ove obaveze iskrcaja kompletnog ulova. A bez višegodišnjih planova nismo imali nikakvih fleksibilnosti niti adekvatnog oruđa kojem bi se mogli mogli adaptirati novo nastaloj situaciji u Baltiku i smanjiti referentne vrijednosti kako bi očuvali ugrožene vrste. sa obvezom da se odbacuje riba koja je ispod onih referentnih vrijednosti, tu smo imali nešto što nije bilo u skladu sa generalnom obavezom da se cijeli ulov iskrca. U lipnju 2015. se je usvojena ona poznata omnibus uredba koja nam je pomogla da eliminiramo barem onaj izravni konflikt između obveze na iskrcaj i onih drugih obveza koje smo imali glede očuvanja vrste i vraćanja one ribe u more koja je bila ispod, dakle premlada, ispod onih referentnih vrijednosti. Pa smo barem to riješili. Drugi problem koji nam je ostalo je bila nedostajuća infrastruktura. Da vam dam samo neke primjere tih problema koji su nastajali i recimo između proizvodnih organizacija, ribarstvenih organizacija, ribara i tako dalje. Što učiniti sa malim količinama riba koje su recimo prije toga odbačene, recimo 25 kg u jednoj kutiji riba, nemate nikakvo tržište za to i nemate logistiku na licu mjesta da se tu ribu negdje spremite ili pošaljete u, u, u, u prodaju. Prema tome, sad imate s jedne strane imate obvezu da sav ulov morate iznijeti van, iskrcati i prikazati, a s druge strane što ćete s tim? E, pogotovo nije uvijek moguće ako imate jako male ribarske brodilice, brodice i sada oni to vuku još kroz daljnji ribolov, na čiji trošak. To je dakle bilo jako puno, jako puno pitanja prije nego što se mogla provesti ova obveza da se kompletan ulov iskrca. Općenito govoreći, nije zapravo niti industrija, niti pojedinačni ribari nisu bili pripremljeni za provedbu te obveze koja je došla da se iskrca kompletan ulov. Međutim, bilo je čitav niz aktivnosti prije nego što je uvedena zapravo ta obaveza iskrcaja koja je provedena u zemljama članicama i u ribarskoj industriji da se ih se pripreme za tu novu obvezu. Jedna od ključnih uloga je odigrala Europska savjetodavna agencija koja je trebala promovirati usklađivanje nacionalnih, zakon, nacionalnih propisa upravo sa tom novom obvezom iskrcaja cijelog uvodova i trebali su osigurati učinkovitost i razmjernost tih mjera. To je poduprla i to su poduprla i druge organizacije na tom istom sektoru. To su recimo primjeri aktivnosti koje je i EFKA poduzela. Već u siječnju 2014. smo u Dubrovniku održali prvi seminar o obavezi iskrcavanja i to je bio jedan projekt kojeg je FK upravo i lansirala kako bi nas pripremila za primjenu te nove obaveze. Zatim u lipnju je počela velika kampanja da se podiže svijest među svim involviranim ribarima i ostalim u ribarskoj e, industriji da na obavezu iskrcavanja kompletnog ulova. Nakon toga se krenulo o pratiti provedbu te mjere kad je stupila na snagu. Zatim u Roskildeu se u lipnju isto tako održao seminar o tome kako će se nadzirati provođenje te obaveze iskrcaja svog ulova Dakle, sve je to zapravo EFKA učinila i tu je odigrala jednu vrlo, vrlo važnu ulogu u primjeni te nove uredbe i nove obaveze u zemljama članicama. Naravno, to nije kompletna lista svih obaveza i svega onog što je EFKA učinila, ali u suradnji sa zemljama članicama EFKA je krenula sa jednim programom inspekcije tog cijelog projekta i primjene te nove uredbe, dakle te nove obaveze. I to je takozvana inspekcija zadnjeg ribarskog mm, da kažemo mm, ulova cijelog i zadnje vožnje. To se provodilo u čitavom baltičkom području, krenulo se s tim kasno 2014. pod kraj 2014. Ali od početka ove godine se onda u svim baltičkim zemljama to primjenjuje. I to su dakle te nadzori inspekcije onog zadnjeg transporta, dakle zadnje vožnje ribarske kad su oni kompletno ulovili sve što jesu i krenu natrag. I tu se gledalo jasno kako izgleda sastav kompletnog ulova na tom ribarskom izlasku. I, inače, zemlje članice su se sa EFKOM dogovorile i složile oko tog projekta i takve vrste inspekcija i kontrola. Znalo se jasno koje su bile kolika može biti volumen onog prilova i koliko može biti volumen dozvoljen unutar onih e, vrsti, one riba koje su bile ciljane, koje su bile naše ciljne vrste kod samog ribolovnog izlaska. FK je nadalje radila vrlo usko sa Baltfish forumom. Baltfish je, dakle, ribolovna udruga za Baltike izdala neku vrst smjernica za kompletnu industriju i ribare, a proveli su i stanovitu procjenu rizika za različite za različite, dakle da vide koje su vrste riba najosjetljivije kod e, tog neželjenog prilova koje najviše stradavaju. I e sad još samo nešto vrlo kratko o aktivnostima savjetodavnog vijeća za Baltičko more, čiji je predsjednik upravo danas s nama. Taj forum se sastoji od predstavnika uglavnom industrije, ali i drugih dionika, recimo predstavnika riboprerađivačke industrije, potrošača, ribara, malih i tako dalje. Oni usko surađuju i sa Europskim parlamentom i s ovim odborom i sa komisijom. Naravno i sa nadzornom agencijom Europskom za ribarstvo EFKOM i tako dalje. I održan čitav niz sastanaka i konzultacija uglavnom u vezi upravo ovih novih obaveza na iskrcaj kompletnog ulova i očuvanje, odnosno određivanje novih referentnih vrijednosti za očuvanje vrsta i kako to bez e, ikakvih kontroverzi primjenjivati, kako to riješiti tehničkim mjerama. Baltičko vijeće je čitav niz preporuka tu dao, gleda ovih ključnih aspekata ribarstva i kako se dakle dalo i tehničke mjere dalo u svojim provedbenim, da kažemo, provedbenim pravilima, kako to primjenjivati, a da ne bude uzajamno u konfliktu. Uglavnom, njihov izvršni odbor je e, objavio te smjernice i svoje preporuke skupa sa tehničkim preporukama i mislim da će biti uskoro i tijelima Europskog parlamenta stavljene raspolaganje. Tu imamo jako detaljirane mjere i preporuke. Izabrao sam dvije mjere. A recimo to je, oni daju preporuke kako treba točno biti izgrađena, konstruirana, projektirana ribarska e, oprema i Zatim daju kompletno ili daju kompletno određuju gdje su koja područja ribarstva i gdje se šta zapravo kojim alacima treba i kojim pomagalima i napravama loviti. Ako je ribar obvezan pokazati sav svoj ulov, onda je naravno u pitanju i problem je u tome s kojom opremom ide na ribanje. Ja i dalje mislim zapravo da se ribarima treba dati puna sloboda da sami izaberu s čim će oni ići ribariti, međutim uz poštivanje kompletno svih obaveza iz ove obaveze na iskrcavanje i prikazivanje istog i dokumentaciju toga što koriste i što su lovili. Dakle, od kad je stupila na snagu ta obveza na iskrca i svega, nama jasno trebaju vrlo detaljne tehničke propisi u kojima će se navesti i točno oko mreža. Tako da nećemo samo imati minimum, nego moramo znati koji je maksimum isto tako veličine oka na mrežama, pogotovo kod recimo pelagijskih vrsta i plave ribe i ovih jata. Znamo da recimo male papaline mogu proći kroz oči mreže 95 do 99% tako dalje je smrtnost kod tih malih vrsta kao što su recimo papaline i slično. Znači, mi da, kako ćemo ih onda i donijeti na obalu ako oni recimo kroz prevelika oka mreže i cure u međuvremenu i tako da, da se ne može ni ova obaveza onda ispunjati. Ja inače mislim da se, se na, isto tako na jedan prikladan način sve nepotrebne dosadašnje različite mjere izbrisati i maknuti i da će ostati onda zaista samo specifične odredbe tehničke koje će nam pomoći, koje će pomoći da se ispune ove nove obaveze. Jasno preskočit ćemo i one odredbe koje govore o i previše reguliraju sam sastav ulova što je skoro nemoguće posebno, dakle znamo da će se na regionalnoj razini određivati kako će se dizajnirati oprema i ribolovni alat a naravno to se prepušta i samim ribarima. Ali mi ćemo tražiti punu dokumentaciju da se svake puta podnese, jer ribari su upravo odgovorni i oni će biti koji će biti odgovorni za svoju za ispunjanje jasno tih obaveza, ali i adekvatnu opremu koju sami mogu odabrati, da to mogu ispuniti i to onda moraju dokumentirati. E, početkom ove godine smo imali jednu akciju koja se zvala Jačanje jačanje Comfish je zapravo to napravio, to je bilo jačanje naših dosadašnjih praksi. Jedan, taj projekt je zapravo tražio način kako ćemo naći mm, kanabol, kanale komunikacije između znanosti i šire javnosti kao i industrije i samih ribara tako da bi se vidjelo u kojoj mjeri njihove aktivnosti djeluju na ekologiju i šta je tu najnovije. Naravno to nije bilo samo za Baltičku regiju nego je bilo Baltička regija Crnomorska i dio Atlantika koji su ulazili u taj projekt. Kod Baltika smo govorili o menadžmentu, komunikaciji i politici sastanak. U tom projektu smo imali u travnju 2012. još kada se to počelo s tom inicijativom i tada se govorilo, pozivalo na simplifikaciju, otvoren dijalog, dakle simplifikaciju svih mogućih propisa i tehničkih. Trebali smo jasno izabrati onda jednu adekvatnu platformu da bi mogli pravi dijalog uspostaviti, a kod politike se pozvalo na transparentnost i jednostavna pravila koja su svima bliska. i jasna. mislim da to što je tada započeto 2012. i dalje stoji da dalje trebamo istim stvarima težiti. Hvala. Euh, Hvala vam kod na ovoj prezentaciji. Držali ste se skoro sasvim vremena koje vam bilo dodijeljeno i bili ste vrlo jasni. Hvala vam. Sada ćemo predati riječ drugom govorniku na okviru ovog panela, to je gospodin Dupretra, on je predsjednik eh, ribolovnog odbora iz Bolonje. Eh, dakle, zapravo ovaj ribolovni odbor je iz jedne druge regije, ali taj gospodin sam dolazi iz Bolonje. Izvolite, predam vam riječ. vam. E, euh, Kao prvo ću započeti s time da vam kažem da nisam govornik, već sam ribar. To možda nije jako pristojno reći, ali to dobro da kad kad dođu i ribari ovdje govoriti. Ne, ne, krivo, krivo govorite. Vi vrlo lijepo govorite, tako da... Da. Kao prvo bih se predstavio, ja sam Olivier Lepretre, ja sam zanatski ribar, e, mogu vam predstaviti cijeli ribolov na sjeveru Francuske, ja sam administrator u najvećoj e, zadruzi na tom području i već godinu dana pratim e, razoveznu za obvezu iskrcavanja. Treba reći da u okviru obveznog iskrcavanja svaki drugi tjedan se s time baš praktički bavim i moram vam reći da još uvijek nismo našli čudesno rješenje. Sa trenutnom uredbom i sa obvezom iskrcavanja imamo zapravo pakao oko nas. Ne uspijevamo naći nikakav odgovor i e, zasigurno niti e, e iskrcaj lukama nije rješenje. Zatim imamo sociogospodarske faktore imamo obvezu raditi više, a da nas se za to ništa ne plaća. Nemamo nikakvu mogućnost obraditi odbačen ulov u našoj luci, u Bolonju još na tome radimo, ali za sada još ne postoji nikakav, nikakvo rješenje za to. E, zatim e, obveza iskrcavanja trenutno samo predstavlja dodatan trošak, ali nam ništa pozitivno ne donosi. Počet ću sa svojim prvom pozornicom da vam pokažem koliko da vam pokažem točno taj problem. poslije nisam nabignut ovo, ali evo, ovo je moj brod, to je e, kočarica od 24 metra. Radimo nas južnom dijelu Sjevernog mora. Ovo su različite vrste koje lovimo, dakle imamo više od 30 vrsta. Kao što vidite, s jedne strane, na lijevoj strani imamo sve vrste koje iskrcavamo, a na desnoj strani imamo sastav, to je raspodjelu svog odbačenog ulova koje nastaje iz različitih razloga. Dakle, može se raditi o veličini, može se raditi o regulativi, može se raditi o našem planu koji nas eh, na to vezuje. Dakle, samo svakom kako bismo to u ravnotežu uskopili, to je doista vrlo, vrlo teško. Kao što vidite imamo više od 30 vrsta koje lovimo, imamo velikih problema kada se radi o poboljšanju selektivnosti, već godinu dana pokušavam e, sa različitim alatima, sa različitim načine to poboljšati, ali kako možete loviti jednu ribicu od 15 cm, a istodobno isto tako uloviti na primjer i od 36 cm. To je nemoguće. Sve smo probali, nismo našli rješenje. I eh, ako razmislite malo o tome shvatit ćete da, to je, da je to nemoguće. Dakle, pustiti da ode velika riba, a loviti samo male, to je zaista nemoguće. Na Sjevernom moru na istočnom dijelu kanala La Manche. Tu radim na tri zone, tri područja koji se tiču ti regulative koji su proturječni jedni među drugima. E, na primjer imamo plan za bakalar sa e, postotkom ciljenih vrsta, plan upravljanja na tri godine koje je jako različit. A mi zapravo u jednom danu često mijenjamo mm, područje na kojem lovimo, neki put pet do šest puta dnevno. Kao neku konstataciju koja proizlazi iz svega toga. Možemo reći da imamo presloženu regulativu, da imamo godišnje kvote kojima ne možemo upravljati, da imamo veliku nesigurnost vezanu uz to kako će se provoditi obveze iskrcavanja. Nemoguće je povećati e, oka, a ribari zapravo bi to htjeli, ali zašto to ne mogu? Zato što su uhvaćeni u toj regulativi, primjerice ko plan za bakalar koji im to nameće Zatim isto tako bih htio posjetiti, budući da često to zabravimo, da je bro, da, da je plovilo jedno poduzeće, da nam je potrebna pravna sigurnost, vidljivost kako bismo djelovali, ulagali, kako bismo zapošljavali posadu i kako bismo se suočili isto tako i sa izazovom koji nam predstavljaju banke koji nisu spremni ulagati u taj sektor jer taj sektor nema veliku vidljivost. Zapravo banke su dosta plahe kada se radi o posuđivanju novca zanatskim ribarima, poput mene, ja nisam sam, e, e, mi smo u većini u ribolovu u Europi i dakle sve to spada zatim na ribore koji moraju velike napore uložiti kako bi modernizirali svoju flotu, a zapravo zauzvrat ne dobivaju ništa pozitivno. Dakle, ribar više ne svača o čemu se ovdje radi E, mogu vam reći nešto o iskustvima koje imamo sa planovima upravljanja. Dakle, e, evo, prošli tjedan sam bio na moru i svaki dan se bavimo sa našim planovima upravljanja, primjerice za bakalar, koji je doista strašan, strašno ga je primjenjivati, treba biti tam prisutan na moru kako bi se vidjeli što se događa. Zapravo tu se cilja samo jedna riblja vrsta na vrlo širokom području sa e, regulativom e, za rad, za ribolovni rad koji se odnosi na sve ribolovne flote, dakle to se može ticati e, broda od 12 metara ili broda od 100 metara koji se tiče svih, čak i onih koji ne love bakalare dakle primjerice mali brodić od 12 metara koji lovi list jednako pod ovim kao i svi drugi brodovi. Zatim isto tako to je plan koji nas e, sprečava u tome da poboljšamo selektivnost. E, kao što sam već prije rekao, ne možemo povećati veličinu oka, a ribari bi to htjeli učiniti. Zatim to je isto tako plan koji je doveo do toga da su se flote premjestile i e, po meni je to potpuno se negativan plan. Mislim da bismo trebali prijeći na neki plan upravljanjima protiv on, poput onoga za list 7e. Danas pokušavamo uspostaviti jedan plan upravljanja za, za Sjeverno more koji e, cilja na E, stokove koji su potpuno se različito raspodijeljeni na tom području i koji se primjeruje na potpuno drugačije brodove, na brod od 55 metara, e, kočaricu od 55 metara ili brod od 5 metara. Dakle, kako možemo imati jednostavna pravila, a zajednička pravila kad imamo toliko različitosti? plan ne može funkcionirati i ne može biti koherentan ako ne u obzir istodobno i vrste i flotu mi griješimo u tome što razmišljamo svaki put samo o vrsti. Dakle, to je pogreška. Govorimo stalno o ribljim vrstama, a nikad ne govorimo niti o alatima, niti o samim ljudima. Ili to radimo vrlo malo. Ako se želimo kretati prema koherentnim planovima upravljanja. Što bi bio zapravo koherentni plan upravljanja? Pa e, tu bi imali ciljanje vrste, e, tehničke mjere i kvote koje bi bili primjereni obvezi iskrcavanja, zatim e, održiv ribolov za stokove i koherentne cijene koje će biti u skladu s održivim ribolovom. Evo, kao što sam rekao, bit ću vrlo kratak, ali mogu vam dati jedan zaključak. Danas mnogo čujemo o planovima upravljanja za više vrste riba, a budući sam ja ribar, ja bih e, poželio da imamo više vidljivosti, da imamo veću koherentnost, to bi bilo neophodno za dani rad mojeg poduzeća. A jako sam zabinom kada čujem neke e, ekstremne, neka ekstremna tumačenja dokumenta eh, opće ribarstvene politike. Ribari su odgovorne osobe, oni žele postivati pravila, no treba nam za to određeno vrijeme, što nije uvijek jednostavno kada se radi o ribolovu. I mi mislimo da bi ove mjere trebale eh, imati biti korisne za sve. Isto tako često zaboravljam jedan članak gdje kažemo da zajednička ribolovna politika ima za cilj da ribolov bude dugoročno održiv e, kada se radi o okolišu i da se njome upravlja u skladu sa e, ostvarivanjem pozitivnih gospodarskih i socijalnih e, ciljeva i u skladu sa ciljem pristupačnosti hrane. To je jedan članak i iz naše uredbe i mi zapravo ne poštujemo sve te ciljeve ako eh, se smo se iscrpili stokovi, onda bi to bio veliki neuspjeh eh, i za našu Europu, a isto tako eh, bi svi ribari bili ugroženi. Hvala vam na vašu pažnju. S vama sam odgovoriti na sva vaša pitanja. Hvala vam gospodine Lepretor. Ovo je jedna, bila jedna prezentacija koja je predstavila pravo iskustvo jednog stvarnog ribara i mogu vam reći da ste to doista savršeno iznijeli. Hvala vam. Sada ću predati riječ kolegama. Imam već dvoje kolega koji su se javili za riječ. Gospodin Mario Količik se prvi javio. Izvolite, a zatim ćemo možda primiti i druga pitanja. Hvala vam lijepo, gospodin predsjedavajući. Chciałem e, Zahvaljujem. E, ja bih na prvom e, mjestu e, se samo htio nadovezati na riječi kolege koji je govorio o ribarstvu u Baltiku, a danas nije prisutan na ovom sastanku. Također bih vam htio poručiti i poželjeti da nastavite raditi u istom duhu kao i do sada, prvenstveno zato što znamo da je profesionalni ribolov e, ono što je iznimno bitno za građane Europske unije i upravo taj sektor je sektor koji je puno puta podcijenjen s obzirom na vrijednost koju zapravo ima. E, nadamo se da to u budućnosti više neće biti tako. E, također bismo se htjeli sada vratiti do onog osnovnog načela i reći vam da se 2006. godine uspostavio višegodišnji e, plan za očuvanje bakalara u Baltiku. To je bio jako ambiciozan plan u kojem su definirani ciljevi e, među kojima je bilo povećati populaciju bakalara, smanjiti ulov kroz specifične propise koji su bili iznimno restriktivne i također se govorilo o različitim rješenjima koja su na kraju dovela do toga da su ribari bili ti koji su na kraju podnijeli najveći teret. E, ribari su bili ti koji su najviše izgubili i upravo je sektor ribarstva bio taj koji je e, pretrpio najveću štetu. Na sreću prije dvije godine primijenili smo novu e, zajedničku ribarstvenu politiku koja je za cilj imala promijeniti situaciju po pitanju ribarstva i e, kolega Rodust je kao izvjestitelj e, se zapravo sastajao sa mnogim ribarima, ne samo u Poljskoj nego i drugim državama i kojima je razminjivao mišljenja po pitanju toga što se događalo i kakva je zapravo e, situacija sa ribolovom na Baltičkom moru. Također smo saslušali prvenstveno ribare i s obzirom da su uvedene određene promjene, kao što je rekao kolega Valuensa, i Zahvaljujući tome što je tada bilo učinjeno, današnja situacija na Baltiku je katastrofična. Bez obzira na sav taj napor i na sve te e, programe i na provedbe mjera, danas ono što imamo e, na Baltiku je problem sa populacijama bakalara. Više nema e, populacije, više nema znači fondova bakalara koji mogu, nećemo to reći služiti ribarima, ne, nego znači više nema ni te količine da se održi onaj klasični životni ciklus za održanje hranidbenog lanca u Baltiku. I to sve upravo zbog tih mjera koje su se kroz ove ovaj niz godina primjenjivale, a nisu bile odgovarajuće. Ono što sad moramo napraviti, a to je dati riječ ponovno ribarima na Baltiku koji znaju kakva je situacija i upravo bi se njima trebali danas ovdje obraćati. E, gospodine predsjedniče, moram reći da se još uvijek, e, da se ponovno nalazimo sada pred programom e, ribolova više vrsta koji pokušava promijeniti tu situaciju i događaje na Baltiku politiku E, mene sada zanima hoće li se stvari poboljšati, prvenstveno zato što sve ono što je napravljeno do sad nije polučilo rezultate. Kao što je e, rekao predstavnik iz Francuske, ovaj tu višegodišnji plan za više vrsta je nešto što e, ne smije štetiti ribarima jer su oni bili ti koji su platili najveću cijenu u prošlosti i ne želimo im nametnuti još jedan neučinkovit program. On će koštati milijune eura koji na kraju će opet biti samo bačeni u vjetar ako mi želimo da to bude zaista usmjerena provedba mjera i novog programa, ali moramo imati, da, e, moramo imati na umu da taj program mora biti usmjeren baš na olakšavanje situacije ribarima. Sada bih se osvrnuo na prezentaciju gospodina e, Vojčika, odnosno e, kakva je situacija sa djelovanjem vijeća po tom pogledu. Budući da je smanjena najmanja dopuštena ulovna količina, znači sa 38 e, cm na 35 cm za pakalar i s obzirom na e, te planove, višegodišnje planove i za ulov više vrsta, e, mene zanima kako će to utjecati na budućnost u ribarstvu i kako će to utjecati na tu tragičnu situaciju koja trenutno postoji na Baltičkom moru. Pogotovo ako imamo na umu da ICES preporučuje upravo da se za 50% smanji ulov bakalara. Ja smatram da je to najveća tragedija s moramo, s se moramo suočiti u budućnosti. Hvala vam. Jednom kada sva pitanja budu postavljena, onda ćemo dobiti odgovor na naše pitanja, ali prije toga bih samo iz jednu kratku primjeru vezanu uz višegodišnji plan upravljanja za Baltičko more, uzevši obzir tvoje komentare. Što se tog dosija tiče, imamo tu izvjestitelja, izvjestitelja u sjeni. I mislim da je u potpunosti e, potrebno imati takav višegodišnji plan upravljanja ne samo za Baltičko more, već i za drugim područjima, dakle Sjeverno more, Kanala Manš, Atlantski ocean, mislim da je to neophodno. Prije svega kako bi očuvali e, riblje stokove, ali isto tako i kako bi ribari e, bili dobili e, pozitivan odaziv toga. To je ono što nam je Lipretro upravo rekao i dobit ćeš odgovor za koji trenutak, a sada još jedan kolega koji je tražio, još jedna zastupnica koja je tražila riječ. Hvala lijepo predsjedavajući. Ja isto tako želim pozdraviti sve ribare u našem društvu i hvala puno Mareku da je posebno ukazao na to kako zajedničku ribarstvenu reformu provodimo u intenzivnoj suradnji sa ribarima. Ja sam bila na terenu i u Poljskoj, tamo sam razgovarala sa poljskim ribarima i vidjela sam da je upravo to ono novo. To novo je bilo kad smo mi zajednički raspravljali o zajedničkoj ribarskoj politici, njenoj reformi i kada smo došli do zaključka da će parlament kao izravni predstavnik naroda moći sudjelovati u donošenju odluka i mi smo onda sa svim ribarima raspravljali, ribarskim asocijacijama različitim, išli k njima doma i tražili rješenja. I mislim da smo onda uspjeli, mislim da je reforma ribarstva uspjela dobra reforma i Marek je rekao zašto opće došlo do toga, zato što smo imali problem što su stokovi počeli nestajati, fond se urušavao riba i bilo je jednostavno kontinuirano previše prelova. Naravno, mnogi ljudi su za to snosili odgovornost, ali činjenica je bila i ostala da su mnogi odustali od zanimanja ribar, jer nije više bilo dovoljno ribe u moru. Nije svako ko, neće neko ko dobro privređuje i dobro živi od svog posla, neće se odreći svoje profesije, a ribari više nisu mogli živjeti od toga i zato su mladi ljudi govorili da više nemaju interesa u tom, za, taj, za to zvanje. Mi smo pokušavali sa reformom reba, ribarstva pronaći razumno rješenje za sve koji su involvirani. Sada možemo ponovno konstatirati da je vijeće koje još onda pripremalo i koje nam već onda zadavalo velike probleme, nam ponovno zadaje probleme zato što uopće nisu spremni priznati zajedničku ribarstvenu politiku i reforme koje smo zamislili i provodimo. Sad smo ponovno došli u trilog o planu upravljanja ribarstvom u istočnom u Baltičkom moru. I pritom smo shvatili da moramo raspravljati o tome što znači ova MSY, da li je to naše ograničenje ili je cilj koji želimo ostaviti. A vijeće se povlači i govori da ne želi uopće s nama o tome raspravljati. Ovo namjerno govorim danas na ovom mjestu zato što ćemo sljedećeg tjedna ponovno ići u trilog i to tako nećemo čići. To neće ići da samo vijeće i komisija sami odlučuju. Ta vremena su definitivno prošla. Bilo bi jako dobro kad bi to vijeće napokon shvatilo. Ja sam ovdje zapisala nekoliko stvari koje, sam, koje trebam koje sam žela pitati i uputiti gospodinu Večeku. Vi ste govorili o alatkama i napravama i uređajima, dakle kompletno s čim će ići ljudi u ribaranje, da će to sami ribari odlučiti. Cilj kompletne reforme je bilo zapravo izbjeći preveliki prilov kako bi sačuvali naš fond riba i kako bi se on opet oporavio. Vi znate da je prije reforme, prije ovih obaveza koje smo uveli, zapravo ribar je bio obvezan da sve što nije smio uloviti baci ponovno u more. Međutim, to nije samo etički skandal, nego jednostavno ne, održivo i nepodnošljivo za samog ribara da mora te ribe baciti natrag u more iako su one uglavnom već bile mrtve, vrlo rijetko koja je preživjela. I zato mislim da smo bili u pravu kada smo kazali kako smo spremni trošiti sredstva i, i investirati u znanost kako bi mogli razviti znanost, razviti prave nove alatke i oruđe ribarsko za takvo ribanje u kojem se izbjegava prekomjerni ulov. Isto tako mislim da treba ribarima dati novčane poticaje, dakle moram dati se novce ako su spremni koristiti te nove alatke i nove naprave. A mislim da trebamo zajednički odrediti koji će se onda konkretno alati i vrste ribolovnog alata i opreme koristiti za koju vrstu riba. Zatim, vi ste govorili da su zemlje članice bile jednostavno preslabo pripremljene i da je vrijeme bilo prekratko za primjenu novih obaveza. Ja to ne mislim tako, jer mi od 2012. godinu koju ste vi više puta spominjali, raspravljamo intenzivno o tome kako treba izgledati nova ribarstvena politika politika. I sad kad biste vi htjeli, kako god je htio, mogao je pročitati, čut, vidjet i mogao je saznati što se očekuje, što se događa i što se mijenja. Pravni okvir, rekli ste gospodine Vojček, mora biti fleksibilni kako bi se ribari tu mogli lakše uskladiti, prilagoditi. To i ja mislim. Zato bismo trebali, po meni, uzeti u naše planove upravljanja unutra, ne sad samo uvrštavati tabelice kojima tabelama su sve moguće vrste navedene, nego bi trebali na svako mjesto navesti koji je naša, koja je naša granica, MSY. I nakon toga se trebamo znanstveno ponašati. Jer vidite, vijeće hoće sve u detaljima da im se napiše kako se smije točno obhoditi i ponašati i tretirati poneka vrsta riblja, vrsta morskog organizma. I ja bih vam bila jako zahvalna kad bi se svi skupa obratili naravno vijeću i objasnili im kako bi to trebalo raditi i kako bi se trebalo dalje orientirati A sad još nešto o Olivijevu. I mi se znamo iz Francuske terena i jako sam sretna da jedan ribar dolazi među nas i direktno iz svog života i svoje prakse govori. Ali mislim da nije dobro kazati da ova nova obveza iskrca ukupnog ulova samo košta novaca, a nikakve ne donesi koristi. Jer mislim da je to kratkoročno gledano. Upravo je dugoročni cilj te obveze da se selektivno ribari, selektivno lovi. I mi pokušavamo naravno na taj način, jer to je samo jedan od instrumenta koje imamo, i na taj način upravo s tom novo uvedenom obvezom pokušavamo očuvati i oporaviti naše stokove, naše fondove riblje. Ja sam već rekla kakve imamo probleme sa vijećama, a pogotovo da Vijeće se još uvijek jako, jako kruto ponaša i napravo ne želi s nama surađivati na ovom našem novom planu gospodarenja i upravljanja ribarstvom u Baltiku. Ali nam trebaju i osim toga i mi njima trebamo i mi napokon zajedno trebamo tu reformu ribarstva iznijeti. A kod teme regionalizacije smo već jasno rekli da želimo u budućnosti upravo sa lokalnim razinama surađivati svih strukovnih udruga i ostalih involviranih kako bi ribari imali više sigurnosti u svakoj svojoj regiji, a kao što je Olivier rekao, to moramo tako u jednoj mreži provoditi. Žao mi, ja ću biti jako brzo ću završiti, više se poslije neću ni javljati, znam da sam duga. Ali šta nam još treba? Treba nam izvjesnost, sigurnost da će vijeće kvote za ulov na taj, tako podijeliti da oni mali ribari koji rade kao mali obrtnici, mali poduzetnici dobiju adekvatan miks kvota, dakle za različite vrste. Mi smo čuli od Olivija da je premale su kvote i da nije uopće uzeto u obzir kod dodjele kvota da moraju imati miješane kvote za miješane vrste a to stvarno nije bilo tako zamišljeno u reformi ribarstvene politike i jako moram, moram otvorno reći da sam dosta bijesna zbog toga i tu ima među nama i predstavnika iz vijeća i trebaju znati da jednostavno više nisam spremna ostavljati ih tako da nas ignoriraju i puštati tu situaciju status quo da vijeće nas ignorira. Euh, hvala. Hvala ti na tim pitanjima i na tom što si nam prikazao svoje iskustvo. Linja Alšem je sljedeći govornik. Da, hvala lijepa gospodine Vojček i posebice hvala gospodine Petre E, slažem se sa gospođom Rodust i što se tiče onoga kada je gospodin Vojček rekao da naravno posebnog izazova uz obvezu skrecavanja i slično izgleda i situacija u mojoj zemlji kada doma razgovaram sa ribarima ali sliku koju ja dobivam pa onu mogu nazvati malo pozitivnijim ovo, su neke revolucione promjene u načinu upravljanja ribljim stokovima. Mislim da se polako svi u to uključuju. suočili smo s mnogo izazova i zbog toga sam i toliko zahvalna što mogu čuti kako danas ribari o tome sami govore. Budući da je ovo prvi sastanak našeg odbora, sada nakon ljetne stanke, želim samo s vama podijeliti jedno iskustvo kada sam otišla na eh, jedan ribolovni izlet sa lokalnim ribarima u mojoj regiji. Oni su bili vrlo pozitivni o tome tu se radi o selektivnim ribarima, e, ribarima koji se bave malim ulovima i e, tu se radi o naravno raznim različitim morima i različitim vrstama ribolova, ali ipak e, osjećaj kojeg sam dobila je bio vrlo, vrlo pozitivan. To su ribari koji se bave ulovom bakalara, oni su uspjeli informirati svoj ribolov, izradili su internetsku stranicu i Uspjeli smo pozvati e, osobe da dođu k nama u posjetu Luku, osobe iz e, tog e, mjestašca, oni su zajedno radili na modernizaciji Luke i zapravo su potaknuli na novi način razmišljanja vezano uz ribolov, što je za mene zapravo vrlo nadahnjujuće. To me samo još i više navelo do toga da smatram da bi ribari trebali biti naši najbliži saveznici u tom radu i da su oni važni akteri u e, uvođenju ih promjena sada kada pokušavamo imati ribov koji će biti socijalno i okolišno živi u Europi. Kada se radi o današnjoj temi, tu bih htjela nešto reći naravno o tehničkim mjerama Komisija je predložila plan upravljanja za Baltičko more i e, to nas je malo razočaralo kako što se tiče detaljnih odredba, tako što se tiče strukture. Kao što gospodin Valesa, naš izvjestitelj o Baltičkom moru već rekao, mi smo još uvijek sada pri tim vrlo važnim pregovorima o Baltičkom moru i sada mislim da je svim kolegama dobro poznat problem sa E, smrtnošću riba i u okviru pregovora s vijećem, a gospođa Rodost je rekla da mi, parlament, tražimo da imamo stope smrtnosti ispod e, FMS Y, a e, vijeće traži stope smrtnosti koje su značajno iznad FMS Y. A što se tiče napora oko tehničkih mjera, i to je zapravo pitanje koje bih ja sada postavila našim panelistima, Prijedlog komisije jednostavno kaže da države članice kojih se to tiču trebaju e, uvesti delegirane akte kako bi definirali tehničke mjere, a problem u tome što komisija ne predlaže nekakve ciljeve za te tehničke mjere. U prijedlogu nema nikakvih naznaka vezano uz to koje se tehničke, što te tehničke mjere trebaju poduzeti i postići, što znači da države članice zapravo nemaju nikakve smjernice kada izrađuju svoje prijedloge za tehničke mjere. I stoga mi smo kao parlament to prepoznali, mi smo predložili da bi trebali imati ciljeve u okviru e, direktive o pomorskom ribolovu. Posebice u e, dijelovima 1, 3, 4 i 6 što panelisti misle o ciljevima vezano uz te tehničke mjere, mislim da bi to bilo vrlo zanimljivo saznati. Slažu li se o tim ciljevima za pomorski ribolov ili postoje li neke alternative? Hvala. Hvala, Sada riječ dobiva gospodin Finš. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajuću. Samo nekoliko kratkih točki Budući da sada imamo obvezu iskrcavanja, mi se izlažemo riziku da ili ribari potajice ipak odbacuju svoj ulov e, ili da e, taj ulov nije uopće profitabilan. To dakle u praksi nije provjereno, Potrebno su nam neke smjernice o tome jer će inače ribari finanski propasti i to posebice oni koji se bave vrlo malim ulovom. Mi govorimo tu o baltičkom ulovu bakalara od 50 cm, a šta ćemo, hoćemo li smanjiti granicu sa 38 na 35 cm, to mi se čini protuproduktivnim. Hvala. Hvala vam gospodine Finč. Peter van Dalen. Hartelijk dank aan de inleiders vanuit... Zahvaljujem. Zahvaljujem e, sudionicima ovog prvog panela na njihovim objašnjenjima koje su bila jako konkretna. Šokiralo me e, kada sam čuo koji su sve problemi u tom sektoru ribarstva. Evo, iskreno vam moram reći da je to za mene bio jedan od razloga zbog kojih sam e, tijekom prethodnog saziva glasovao protiv obveze iskrcavanja. Postoji toliko uredbi, toliko delegiranih akata, toliko tehničkih mjera, sama obveze iskrcavanja, toliko odredbi e, omnibus, uredba omnibus e, i sve su to stvari koje e, u tom sektoru ribarstva zapravo ne omogućuju da shvatimo koja je stvarnost, znači s čim se zaista suočavamo, a situacija je jako teška. Danas smo čuli francusku i poljsku perspektivu, ali ne samo u mojoj zemlji, nego također i u Škotskoj, također imam kontakte sa ribarima u Njemačkoj, situacija je više manje slična. Situacija je sljedeća, dakle postoji čitav niz propisa koji su međusobno proturječni i na kraju jedine žrtve su ribari. Što mogu učiniti? Hoće li ne poštivati propise ili pak moraju ulagati dugoročno ili pak e, moraju surađivati s bankama za dobivanje kredita i svi su to dodatni problemi koji nastaju uslijed nepoštivanja odnosno pokušanja provođenja ovih mjera i također višegodišnjeg plana za Baltik. Višegodišnji plan za Baltik bi trebao biti prije svega E, plan koji će imati drugačiji pristup i koji će biti u skladu sa drugim planovima koji su također trenutno na snazi. Višegodišnji plan za Baltik sada se bliži prema kraju i on je trebao predstavljati važni temelj za pripremu na prelazak obveze skrcavanja, ali činjenica je da smo došli do toga nespremni. Sve se na kraju skomplicirano, Europski parlament više ne može e, preuzeti to pitanje kvota i sada sve ovisi o vijeću. Kvote su stvorile dodatno složenu situaciju. Ja bih sada e, htio pitati dva izlagača, mogu li nam samo ukratko reći u jednu ili dvije točke što bi se trebalo sada dogoditi da uspijemo izaći iz te katastrofalne situacije. Sviđalo se to nama ili ne, obveze skrcavanja sada postoji. Ja bih htio čuti od naših e, gostiju danas ovdje, htio bih konkretno znati što po njihovom mišljenju mi moramo napraviti, što bi se trebalo dogoditi da nađemo nekakav izlaz iz ove katastrofalne situacije. Hvala vam gospodine Vandalen na ovim pitanjima. Nema drugih kolega koji žele postaviti e, pitanje. pitanja i stoga ću odmah predati riječ gospodinu Vojčiku i pletru. Kao prvo gospodinu Vojčeku, budući da je on naš prvi govornik, eh, vezano uz pitanja koje su njemu postavljene. Hvala lijepo, predsjedavajući. Dobra su pitanja koja su mi postavljena. Evo, prvo pitanje koje bih eh, ovdje izdvojio, to je prvo zadnji govornik iznio smanjenje minimalne referentne vrijednosti za bakalar sa 308 na 35 cm. Mislim da to i nije najveći problem. Zato što ova nova veličina, da kažemo nove referentne vrijednosti ili veličine za one ribe koje se moraju iskrcati su de facto pomogle ribljem, našem ribljem fondu. Jer mi smo proteklih godina imali jedan čudan fenomen. Imali smo naime vrlo, vrlo e, dramatično smanjenje individualne stope rasta bakalara. Dakle, onaj koji je recimo prije imao 38 do 45 cm u, dobi od 2 do 3 godine je puta puno manje rasto i bio manji u toj dobi. Jer sa tom sad smanjenjem te stope, ovi bakalari koje smo gledali zadnjih godina, koji su došli na 35 do 38 cm, sa starije 2 do tri godine, onda smo gledali to naravno nije bio to je onda to je bila više zapravo posljedica situacija i na tržištu. I dakle nije se toliko zapravo odrazilo na problem koje će se ribe ispod referentnih vrijednosti baciti iz izlova natrag u mora, a koje će nego su stvorile probleme i na tržištu koji je onda otišao u lanac svih ostalih e, problema kod ciklusa tih, životnog ciklusa tih riba. Ali generalno su sve te mjere poduzete kako bi smanjili onaj prekomjerni izlov i onaj zapravo prilov. E sad, mi se ne smijemo zaboraviti da ni ribari nisu nikakvi slijepci, niti nisu nesvjesni, jer ni oni ne žele loviti neželjeni prilov. I oni žele čuvati svoju granu od koje žive, na kojoj sjede. Prema tome, oni naravno paze i na materijal i na opremu s kojom idu na, u ribarenje i postoje čitav niz zapravo akcija kao i različitih ograničenja koje sami ribari mogu primijeniti i koristiti kako bi smanjili prilov. Ne znam sad i koje oni naravno provode te individualne mjere. Ne znam sad točno koji su rezultati, ali znam da je upravo prije nego što se počela provoditi ova nova zakonska obveza o, o iskrcavanju cijelog izlova, onda su danska policija je već krenula u Baltiku sa jednim projektom gdje su odabrali čitav niz e, ribarskih plovila i dali im odobrili im da oni sami po svojoj želji nahođenju modificiraju ribarsku opremu pod uvjetom da im kompletno u cijelosti dokumentiraju kompletan ulov i sve što su i prilov uključujući. I kad su ribari sami mogli modificirati svoju ribarsku flotu i svoju opremu oni su naravno vrlo zapravo dobro uspjeli za više od 50% smanjiti neželjeni izlov, odnosno prilov. Prema tome, dali su im tom projektu odrešene ruke. Sad, moj odgovor bi bio, ne znam da li je to sad odgovor na sve, ali mislim da nije problem kad ribari sami odlučuju kako će smanjiti prilov, ali problem je veći kad recimo ribari trebaju odlučiti da li će ribu od 35 cm prodavati ali ni to nije problem jer on će zapravo odlučiti hoće li ju vratiti u more ili ne. Jer ako nema tržišta za to onda to on ribar naravno neće tu ribu loviti ni, nego će ju vraćati. Ali kod same ribarske opreme i dalje se zalažem za jednostavnost. Što manje bude regulacija, što manje bude restrikcija u samom mm, projektiranju, dizajniranju ribarske opreme, to će biti bolje za sam ishod na kraju i bolje za ribarstvo i ribara. Pogotovo ako vi imate obvezu da se cijeli izlov iskrca i ribar mora to naravno poštivati, ako mu recimo ovaj neželjeni prilov isto ulazi u kvotu koja mu je dodjeljen, onda je jasno da nijedan ribar neće željeti imati preveliki neželjeni prilov, nego će ga maksimalno svojim umjećem, vještinom i opremom pokušati isključiti. Sve možemo njima ostaviti tu slobodu i autonomiju da odaberu kako će s čim loviti ribe, ako to budu u cijelosti dokumentirali i bili kompletno transparentni i pokazali i s čim love i šta su ulovili. Evo, ja moram reći da ja vrlo usko surađujem s ribarima, ali sam nisam ribar, nego ipak radim u znanstvenom institutu. Međutim, nakon sve ove uske suradnje s njima, moram reći da im treba dati punu slobodu. Gospodine Vojčuk, molim vas, e, pređite na kraj, inače ćemo biti u sisi s vremenom. Mogu li ja sada? Da, Olivije, izvolite. Pa ja bih se osvrnula gospođu Rudust koja je došla sam mnom loviti ribu na mom brodu, koja se došla vjeriti u to što mi radimo i moram vam reći, gospođo Rodos, mi pokušavamo sa svim snagama eh, ispuniti obveze iz obveznog iskrcavanja, ali treba eh, staru uredbu pojednostaviti, počistiti na neki način. To je jedino rješenje i eh, povratiti nam vidljivost kako bi mogli ulagati i privući mlade ljude, ali jedini način na koji možemo ispuniti obvezu iskrcavanja je da pročistimo dakle tu prošlu uredbu koja nas tjera na to da imamo povećan odbačan ulov. Ako to uspijemo onda ćemo ostvariti napredak i mislim da možemo to napraviti ali mislim, ispričavam se, ali rješenja ćete dobiti kod ribora, kod ribara, dakle kod mene. Ja znam što treba ili što ne, ne treba. Moj sin ima samo 15 godina i on je moj najbolji učenik. E, ja samo zapravo želim da on može u jednom trenutku preuzeti moj posao. I zatim, isto tako, moram reći da smo mi u Europi i da trebamo trgovati sa Europom, da dakle, trebamo zaštititi europske građane, trebamo imati e, razmenu robe unutar našeg tržišta, a ne imati uvoze izvan Europske zajednice. Inače ćemo biti u nepovoljnom položaju i to je zapravo sve što sam htio reći. Mislim da sam time odgovorio na nekoliko primjedbi. Evo, hvala vam gospodinu Petru izvrsno. Hvala vam lijepa na ovim primjedbama i odgovorima. U svakom slučaju, dragi kolege, imali smo zanimljivu, bogatu razmjenu gledišta. Imali smo prilike čuti kako zastupnike iz Europskog parlamenta, tako i stručnjake, znanstvenike i ribare, to je bilo važno. E, evo, ono što si što ste rekli Olivije, najbolji znanstvenik je moj sin. Mislim da moramo raditi ruku pod ruku sa ribarima, da će to biti najbolji način za danji napredak. Hvala vam još jednom i ako nema nitko ništa protiv možemo sad preći na panel broj 2. Tu se radi o glavnim elementima budućih planova za upravljanje sa više vrsta riba. Imamo dio A i dio B. U dijelu A sada pozivam na Kolenca, predsjednika e, udruge ribala e, sa otoka Shetland e, u Škotskoj iz Ujednog kraljevstva da nam se pridruži i e, isto tako tu je naš prijatelj Jan Denkan. I gospodin Coven, ispričavam se. I naravno je gospodin Ešton, da imamo ovdje zapravo mnogo škota među nama. Da, da, ali škota, mislim, ovdje smo kao na terenu za ragbi. Da, imaš pravo, sve su to Britanci. Kada god želite, izvolite, gospodine Collins. Um, hvala lijepo predsjedavajući, hvala komisiji da me pozvala u ovaj odbor. Da, ja se zovem Simon Collins i radim za udrugu ribara s otočja Shetland na sjeveru Škotske. Mi ima otprilike 80 ribarskih plovila, neka su jako, koji su u našem udruženju, neka su vrlo mala, a neke su vrlo velike, recimo to su različite od 80 metara i veće koče za, ribolovno ribolov na otvorenim morima i za razliku od ovih malih priobalnih ribarskih plovila. Ali dajte da vam na brzinu dam malo pozadinu naše udruge i opće regije iz koje dolazim. Dakle, Šetlansko potočje je malo otočje, jak 60 e, stupnjeva geografske e, širine, dakle vrlo je sjeverno položeno i mislim da smo mi zapravo najsjevernije područje ribarsko u Europi. Bliži smo Islandu nego Briselu, a i najbliža željeznička linija nama je u Norveškoj. Inače imamo e, otprilike 250 e, tisuća stanovnika na kompletnom otočju ono što je važno da jedna trećina našeg ukupnog gospodarstva ovisi o ribi. Dakle, imamo prerađivačku, ribolovnu industriju kao i ribo ali moram se ispričati za ovu kartu koju vidite da vam je Velika Britanija nekako e, u centru svega, ali mi govorimo naravno o našem ribolovnom području i govorimo o tome kamo naše, e, naša ribarska flota može uopće doploviti. U svakom slučaju što se sjevera tiče mi smo tu pokazali kako izgleda količina onog površinskog ribolova i pridnenog dakle imamo jedan vrlo važne ključne vrste za Europu se nalaze kod nas i to u velikoj gostoći posebno recimo skuše, šaruni, onda ugotice i bakalarke i tako dalje kao i patareće osnovnosti i tako dalje. To je vrlo velika mješavina vrste. Imamo otprilike pet glavnih komercijalnih i mm, vrsta koje se love i to pogotovo onom pridnenom lovu sa našim kočama koji idu po dnu. Ako krenemo više prema jugu, prema Škotskoj, onda vidimo da se više e, usmjeravaju na lov, ribolov dviju vrsta, a ne pet kao mi, ovih koji sam naveo uglavnom, koje uspadaju i grdobine mojih pet ali u svakom slučaju imamo crvenu milju oko stotinu nautičkih milja oko Šetlanga izvan koje više ne, ne lovimo. 47% ukupnog ulova u cijeloj Britaniji se upravo na tom području ribarskom, ribolovnom u, ulove. Dakle, mislim da je ta ovakva vrsta jedne rasprave o budućnosti i reformama ribolova za nas jako važna. Sada vidite kako izgleda kolika naša ribarska flota. Mi imamo osam brodica za otvoreno more, zatim imamo 25 različitih koča dosta velikih, ali za pridneno dubinsko ribarenje. Imamo više od stotinu malih, uglavnom priobalnih ribarskih brodica. Uglavnom su oni svi u vlasništvu domaćih ljudi i to pojedinačnih ribara ili čak cijelih ribarskih e, posada koje zajednički su vlasnici recimo većih koča. E sad, što se tiče ovih višegodišnjih planova gospodarenja, to je sve jako bitno, ali vidite, ako se nešto kod ove naše flote koja dubinski lovi pridnjeno, ako tamo nešto ode u krivo, onda su svi ugroženi. Zato je cijela infrastruktura u našem šetlanskom otočju je uglavnom napravljena za ove veće brodice. Prema tome, ako se nešto dogodi, mi reskiramo ne samo naše velike plovila, nego i ona mala plovila koja ovise o istim tim infrastrukturnim mogućnostima da se održavanje i opće da postoje. Jer smo mi premali da imamo to diversificiranje. Ja govorim o pravim ljudima kad govorim o tome, jer o tome ovise obitelji i ljudi koji nastanjuju naša oteče, jer kao što smo rekli više od treće naše gospodarstva potiče od ribe. Dakle, naša flota nije nikakav luksuz, nama je zbilja potrebna da bi mogli preživljavati. I samo recimo upravljanje i usmjeravanje ribolova na samo jednu ekskluzivnu vrstu, to je apsolutno neodrživo za nas. Prema tome mi moramo imati jednu diferencijaciju vrsti jer inače bi mi otišli u socijalnu i financijsku katastrofu. Mi ne možemo jasno promijeniti našu obavezu zakonsku da pokažemo cijeli ulov, ali onda znači moramo mijenjati način ribolova i upravljanja njime. Možda je jedina prednost po mom mišljenju u ovim reformama da su napokon izašli sa jednim sustavom upravljanja koji bi nama mogao doista profunkcionirati i, dobro, i mislim dobro se složiti s našim ribarenjem. Ali da govorimo o tim planu upravljanja za ribolov na više vrsti. Tu postoje različite neusklađenosti što nas muči između onog što se predviđa i recimo lokalnih vrsta ribe koje mi smatramo da ima dovoljno i više nego dovoljno. Ali vidite, uz najbolju na Svijetu znanosti treba vremena da, da dostigne sve ono što se u međuvremenu u realnosti dogodilo i te neusklađenosti gdje recimo oni još nisu došli sa svojim znanstvenim analizama spoznali do toga kako mjeri su se neki stokovi oporavili pa prema tome nisu još došli do onog realnog stanja. E sad po mom mišljenju je ovdje zapravo vrlo ograničeno što se može s ovako predviđenim menadžmentom u ribarenju za ovih više vrste učiniti. reforme reforme koje su predviđene. Da, one će donijeti fleksibilnost koja je potrebna, ali mi se brinemo da to neće ni u kom slučaju biti dovoljno fleksibilno a zatim one vrste kod kojih su kvote, kvote ulova dozvoljenog previše smanjene. To isto tako nije u skladu sa stanjem na terenu i realnošću uvijek. I to spada te neusklađenosti recimo između kvota koje se daju na bazi starijih podataka i onog što se u međuvremenu lokalnom gospodarstvu, lokalnim područjima ribaranja dogodilo a onda ta obveza recimo obaveznog iskrcaja svega što se ulovilo. To je recimo pogotovo nije u redu za one vrste kojih ima u velikim količinama. A ako se budemo svega toga držali i usmjerili na određene vrste za koje ćemo dobiti trogodišnje kvote, stvarno ćemo biti financijski ugroženi. No dobro, mi dolazimo tu onda na probleme i za kompletno zapošljavanje i socijalne izdvajanje, opće cijelu situaciju. Ono što je ironično je da sustav kako sad funkcionira sa obvezom iskrcaja cijelog ulova, zapravo došli smo do rizika da, kre, da kaznimo sa tim novim obavezama one najproduktivnije među našim ribarima. I vidjet ćete, oni koji su bili zapravo najzdravije radili i lovili one najotpornije vrste čiji fondu uopće fond nije ugrožen bio će sad biti najviše pogođeni. Osim toga mi imamo i direktivu o, o e, okviru za strategiju pomorsku koja se isto za de facto u ovo ne uklapa. Mi, ali šta god se izmijenilo mi ćemo morati ovaj naše planove koje se donose ugraditi upravo na dakle izgraditi na temelju te postojeće direktive i uskladiti s njom. Ja bih inače htio podržati sve što je rekao kolega Olivier jer u našoj floti su recimo upravo naše koče prve potpale pod obavezu još na početku 2014. da pokažu kompletnu svoj ulov. Problem je ako ukupno lovimo tu ribu, uglavnom redovno lovimo gotovo cijelo vrijeme. Sad kako ćemo prema ovim obavezama uspjeti one male ugotice zadržati, a recimo sve druge baciti? Kako ćemo zadržati bakalarke, a sve druge izbaciti? U biti svaka situacija u kojoj trebate malo i možete i smijete malu ribu zadržati, a veliko izbaciti, to, su, to nas dovodi velike probleme. I sad ja ne govorim samo o našim ribarima, nego govorim općenito o primjeni te uloge. Da, mislim da moramo još poraditi na ovom sam i nemojte očekivati da će se u idućih nekoliko godina sve to riješiti. Biće jedno skupo traženje rješenja da nađemo i to će biti de facto jedan cijela serija rješenja koja ćemo morati tražiti tijekom sljedećeg razdoblja. Ali da se vratimo na, na ono što mi činimo u odnosu na sve što smo čuli da se događa u Baltiku. I samo da kažem neke naše preporuke šta bi trebalo, a šta činiti, a šta ne. Ja uglavnom govorim sve o našoj situaciji u Sjevernom moru, jer mi u Sjevernom robu sa Šetlanskog otočja lovimo. Dakle, prvo, ne treba primjenjivati sva ova pravila na kompleksne sustave. Mi dakle govorimo o usklađenom upravljanju u odnosu na ono koje je normativno propisano. Zatim, sve što god radimo je pokušavamo dobiti nešto što nije doktrina nego je dovoljno fleksibilno da uspije u praksi. Drugo što se ne treba raditi po nama je nemojte pokušavati kontrolirati ono što se ne da kontrolirati. Mi u Šetlandu živimo svi na moru, ne možete biti dalje od 5 km od mora. Neki put imamo osjećaj čak da svi živimo u moru, pogotovo za vrijeme prosinečkih oluja. Sad, e, samo slijediti zakon u tim situacijama nije dovoljno, jer more i ribe ne poštuju ljudske zakone. Prema tome, toga trebamo biti apsolutno svjesni i ne zbog toga ne biti prerigidni. Mi recimo kad gledamo o biomasu kao indikator, onda mislimo da to nema baš previše smisla za nas kod ovih ciljanih vrsta. I još dalje fleksibilnost treba pokazati da se ne, ne nameću previše nekakve brojčana ograničenja. Uzmimo recimo samo članak 10. Recimo da se tu traže rokovi i ciljevi koji, su, koji se daju kvantificirati i ostalo. Ono na što mi pozivamo je da date okvire samo unutar kojih mi možemo fleksibilno odrediti. Ako treba konkretno navesti precizne tonaže. Mislimo da se to treba onda ovisno situacije u lokalnoj i regionalnoj sredini odrediti individualno. Jer neke stvari koje su se na početku namjeravale, to se vrlo često događa, se moraju u toku u hodu, u toku događanja i kad se počne stvari primjenjivati, mijenjati i usklađivati. To se zna dogoditi, ali budite uvjereni, nakon godinu ili dvije dana ako ste se bili precizno držali nekih brojke koje ste davali, one će biti zastarjele ili će biti krive, jer će se stvari morati ponovno revidirati kad se držite kopijan plota jedne zadane numeričke vrijednosti. Što se tiče pozitivne strane, nakon baltičkog primjera, mi smo isto mislili da je u Sjevernom moru dobro izvršiti regionalizaciju svemu. Jer nama, ali gledajte, nama očajnički treba uprava koja funkcionira. A borbu za demokraciju ćemo pustiti drugima. Mi tražimo nešto s čim možemo preživjeti. Čujemo jako puno da se ovdje dolazi do nekakvih institucionalnih sukoba u vezi svih primjena i mogućih područja na koje se primjenjuje ugovor iz Lisabona. Mi to sve možemo razumjeti, ali mi jednostavno nemamo vremena ni mogućnosti da se upustimo u taj luksus i sudjelamo u toj raspravi. Nama treba jedan operativni sustav koji je regionalan i koji je fleksibilan da bi mogli preživjeti i da bi mogli ribariti. Dakle, izrada takvog sustava je za nas najvažnija i mi govorim recimo od 2019. godine do kada taj sustav mora proraditi jer tada stupaju na snagu još one ostale one ostatak obvezujućih kvota koje su predviđene. A inače, jedan zdravi ekosustav ne znači sada možete svaku, vrstu ustražiti i proslijediti. Dakle, da imate jedan zdravu šumu kao na ovoj slici, ne morate znači svaku pojedinačnu vrstu slijediti čiju trak. To isto vrijedi naravno i za more. Što se manje obsesivno vezani za telja, detalj, vi, vi ćete paziti više na cijelu šumu. Dakle, zbog jednog stabla ne možete zanemariti cijelu šumu. A mislim da i ribari smatraju naravno da je ovaj plan kako je zamišljen imao jednu razumnu osnovu i bio jedan relativno dobar pristup i nakon e, svih rasprava koje smo vodili, razgovora s našim ribarima, smo došli do nekoliko ideja. Neću ulaziti sad u te detalje jer mi nemamo za to vremena, niti je ovo adekvatan forum za to. Ali među tim idejama je primjerice da imamo nekoliko vrsta na koje ćemo se uglavnom usmjeriti. Da to bude velikih šest vrsta koje ćemo loviti, na koje ćemo se usmjeriti, plus različiti rakovi, račići i sve ostalo, škampi i tako dalje. I na taj način bi ostavili čitav niz drugih vrsta da se individualno njima odlučuje. Zatim, mislimo da bi regionalne grupe mogle se referirati na um, ICES-ov uh, preporuku za miješane vrste kako bi se odredile kvote za neke od tih vrsta. Mi zapravo ne vidimo zašto regionalne grupe ne bi to mogle koristiti i sudjelovati u određivanju tih kvota i biti vidljivi. Zatim, sve ostale recimo vrste koje preostaju će ići u prilov uz jasno jedan vrlo brižan nadzor. Mi smo potpuno svjesni da je e, uredba, da je odredba o MSI-u u temeljnoj uredbi nešto što moramo provoditi i mi ne želimo pobjeći pred time, znamo da to moramo napraviti, ali pokušavamo to učiniti podnošljivim, operativno, pametnim i za nas održivim. Nam da ste vi zapravo već prihvatili to da i taj novi plan ide na redovnu reviziju sad na kraju sve ovo dolazi i ovo nešto vas podsjetim na nešto što potiče iz čuvene deklaracije iz Rija kad je bio veliki samit o zemlji. I kaže da su autohtoni narodi i njihove zajednice im igraju jednu vrlo vitalnu ulogu u upravljanju okolišem i razvoju, budući da je njihovo znanje se zasniva upravo na tradicionalnim praksama i tu ih treba i slušati. Prema tome, i mi na šetlanskom otočju spadamo to atohtono stanovište i mi imamo tisuću godina iskustva i tradicije u ribarstvu i treba se i to uzeti u obzir i u protivnom ćete nas uništiti i ljudi neće izgubiti svoje kuće i svoje uhljebljenje i svoj način života. Simon Jenkins, jedan poznati novinar, nedavno rekao da vođe uglavnom misle da uvijek znaju najbolje za ljude, ali mislim da zajednice ribara ne vole da im se od ozgo govore šta je za njih najbolje na terenu. Bilo mi jako drago zbog toga čut gospođu Ulike Rodes malo prije koja je upravo o tom govorila i koja je govorila i koja je još uloga Europskog parlamenta da stvori jednu, stvori jednu protutežu takvom jednom de facto elitističkom razmišljanju kad, kad koje dolazi iz vijeća i ovih egzekutivnih europskih institucija. Jer mi ja govorim onako kako to ribari vide i mislim znamo da će mnogi parlamentarci upravo krenuti u te napore da stvore jednu protutežu i na taj način zaštite naše autonomne odluke autohtonih ribara i naših tradicija ali vidjet ćemo kako će se to odvijati dalje, što ribari jedva čekaju vidjeti. Evo na kraju da vam pokažem još jedan slajd Shetlanda, koje je jedno prekrasno mjesto i vidite imali smo prije tisuću godina već početak komercijalnog ribarenja i onda smo naravno imali puno trgovine sa Škotskom, što znači da mi smatramo da smo vrlo međunarodni. Ali gledajte, samo ribarenje je starije od 5000 godina kod nas u našim sjevernim vodama, a komercijalno već ti više od tisuću godina kod nas. A mislim da većina mojih kolega iz Danske, e, Engleske, Nizozemske i svih ostalih e, država na Baltiku i Sjevernom moru mogu o tome puno govoriti, puno dodati. I mislim da bi bilo suludo da se ne koriste izvori znanja i informacija upravo iz tih lokalnih ribarskih zajednica i svih naših prastarih tradicija. Prema tome i mi na Šetlanskom otoču kao i druge ribarske zajednice pokušavamo zapravo samo da ono što su nam je nametnuto tom reformom, a to je obveza kompletnog iskrcaja ulova i MSY, mi samo pokušavamo u svoje male modifikacije učiniti da to funkcionira. Hvala. Hvala vam, gospodine Kolince. Svakako ono što je bolje za vas i bolje za nas. A isto tako želim vas podsjetiti što se tiče vašeg zaključka da smo mi ovdje vaši predstavnici, demokratski izabrani predstavnici i ako vam se naša odluka ne sviđa onda se nemojte libiti glasati za nekoga drugoga. Evo, ovo vam govorim u prijateljskom tonu. Sada bih htio predati riječ gospodinu Raulu Prelecu. On je istraživač, u um, Baski, pri institucu Asti, dakle u Španjolskoj, dakle u španjolskom dijelu Baskije, ne u franskom dijelu, je li tako kolega? Da, nećete mi proturiječiti pa vam sada riječ. Dobar dan, ja sam uh, Raul Preleso, kao što on me je predstavio predsjednik i dolazim iz Astija. To je stručni i tehnički centar za istraživanja u e, Baski u Španjolskoj. Ja sam vam došla govoriti ovdje o višegodišnjim planovima za e, mješovito ribarstvo, ali sa e, znanstvenog i tehničkog aspekta. Dakle, ideja koju vam želim prenijeti je ta da moramo imati kratke poruke o rezultatima koje smo mi dobili iz određenih analiza koje smo proveli sa znanstvenog stajališta. No prvo želim govoriti o, jednom, o jednoj promjeni fokusa kada govorimo o tim simulacijama i podacima. Dakle, mi smo prešli od jednog fokusa koji je bio temeljen na fondovima na fokus koji se temelji na proučavanju flota i to dovodi do određenih komplikacija. Naime, e, ono što smo mi shvatili, a to je da e, postavimo pitanje kako izgledaju e, te flote koje, koje hvataju više vrsta ribe, koje imaju određeni ribolovni alat i koji, koji zapravo hvataju različite riblje fondove. Znači, situacija je iznimno složena i trebalo ju je drugačije analizirati kada smo krenuli od tog drugačijeg fokusa koji se temelji na flotama. Dakle, to nije samo e, pitanje poteškoće, to je također i e, pitanje uvjetovanja tog sustava. Dakle, što smo trebali napraviti? Trebali smo prikupiti jako puno podataka, ne samo brojeva, nego također trebali smo i shvatiti ponašanje flota. Trebali smo i shvatiti kako reagiraju flote, na određene promjene, e, regulatorne promjene, e, kako mijenjaju svoje taktike, kako mijenjaju svoje strateške aspekte, kako e, rade na svojim ulaganjima i zapravo mi smo se usmjerili na fokus koji se ne temelji samo na podacima znači brojkama nego također i na puno širem znanju koje se tiče ribarstva i na također proučavanju ponašanja ribara Kada smo analizirali e, to mješovito ribarstvo, više vrsta riba, jedan od problema je taj da e, treba e, uzeti u obzir sav ulov. Dakle, Dakle, naravno da ne možemo znanstveno procijeniti upravo sav ulov i sve e, dozvoljene količine ulova. E, nemamo također ni referentne točke za sve vrste i to je ono što još komplicira dodatno probleme koje imamo u samom startu. Da bismo to riješili, što smo učinili? Mi smo uzeli nekakve pretpostavke i ova poruka koju vam želimo daslati, a to je da su zapravo te pretpostavke one koje će utjecati tekako na konačni zaključak. Kada analizirate određene zaključke u znanstvenom smislu, e, bitno je također i vidjeti koje pretpostavke stoje iza tih zaključaka. Evo ga, sad ćemo e, krenuti, budući da imamo ograničeno vrijeme na raspolaganju, krenut ćemo ovaj tehnički dio i govorit ću vam o, e, o tehničkom dijelu i o svemu onome što utječe na provođenje planova za mješovito ribarstvo. Ta Problem obveze iskrcavanja e, ima znači jako puno problema u jako puno aspekata, ali onaj osnovni problem je to što učinci obveze iskrcavanja nisu samo vezani uz ribolovne mogućnosti e, tog određenog fonda, nego upravo e, kakav utjecaj ima taj fond na drugi, na ostali ulov. To bi značilo da e, se ovdje možemo ograničiti na ribolovni napor i također na onaj ulov koji mogu ostvariti po pitanju drugih vrsta. E sada, koja, koje su posljedice? Da, jako puno se razgovaralo o e, znači tom ribolovnom naporu tih svih dodatnih vrsta koje se, odnosno slučajnih, slučajnog ulova, ali sa strateške strane je bitno da priznamo da pod obvezom iskrcaja E, mnoge od tih vrsta zapravo više nisu output u sustavu nego input u sustavu, nego da je to ono što moramo e, izvući također kako bismo povećali ulov onoga što zapravo želimo izvući, odnosno upecati iz mora. E, postoje neke, e, znači, ribolov koji je ili više ili manje miješan, a koji je rezultat koji dobijemo. Znači, što je, ma, što ribarstvo manje mješovito, to je bolje, zato što će se na taj način manje osjetiti utjecaj te obveze iskrcavanja. Također, što je manja, količina odbačene ribe, to će biti veća prednost za to plovilo, odnosno oni će imati manje štete od e, plovila koje imaju veću količinu odbačene ribe. Ovo je samo jedan e, graf da vidite zapravo sažetak e, te brze, tih brzih zaključaka koji su posljedice uvođenja obveze iskrcavanja. Kratkoročno, što će se dogoditi? Dakle, vrlo sigurno ćemo imati e, znači gubitke u privatnom sektoru. To mislim na flote koje imaju ograničene ribolovne napore i to će utjecati na njihove financije. Gledajući srednjeročno, ako e, će znači ti gubici u nekakvom apsolutnom, e, apsolutnom omjeru biti pozitivni ili negativni e, očito je da ćemo imati i ljude odnosno flote koji će izvući nešto bolje i oni koji će proći lošije u, u, u, u tom novom sustavu dakle imat ćemo pobjednike i gubitnike a gledajući dugoročno nije baš u potpunosti jasno što se može dogoditi zato što E, ovdje dolazimo do problema e, znači e, dolazimo do problema poznavanja budućnosti i načina na koje možemo procijeniti taj sustav. Hoće li on imati negativne ili pozitivne posljedice, hoće li utjecati na drugačiju vrstu proizvodnje, manju ili veću proizvodnju, i također koji će to imati učinak na one e, alfa predatore. E, kada govorimo o tim nedoumicama, o nesigurnim stvarima, ne govorimo ovdje o negativnim stvarima, o rizicima, ne. Govorimo o promjeni sustava što će dovesti do nepoznatih, do nepoznanica. Ovdje jednostavno govorim o tome da ne znamo kako će to dugoročno izgledati. Evo još e, jedan e, aspekt koji se tiče obveze iskrcavanja koji je bio poprilično negativan kada se o njemu razgovarala, ali e, obveze iskrcavanja ima čitav niz jako pozitivnih aspekata. Dakle, možemo reći da je to itekako plodno tlo za poboljšanje aktivnosti. E, flote mogu dobiti poticaj, to smo vidjeli i u e, prošlim izlaganjima, da povećaju svoju učinkovitost. Dakle, oni bi trebali smanjiti znači, e, količinu odbačene ribe i trebali bi se e, zapravo e, trebali bi prihvatiti činjenicu da će ovdje doći do strateške igre između različitih flota, odnosno e, flote će morati određivati načine na koje će moći izvući što je više moguće od te obveze iskrcavanja. Dakle, ono što se pokušava uvesti na regulatorni način, a to je da se smanji odbačena riba. I svi smo u tome i to je aspekt koji je jako bitan i to je ono što su nam i drugi govornici spomenuli. Također e, to je dobro plodno tlo e, da se zapravo e, i poveća ribolovna aktivnost, odnosno učinkovitost, ali također i da se smanje odbačena riba, što i jest primarni cilj. Sad ću vam govoriti o nekim drugim aspektima. Dakle, koji su ciljevi zajedničke ribarstvene politike? I kako ih možemo ostvariti? Kada govorimo o tim ciljevima, govorimo o najvišem održivom prinosu. Najviši e, najviše prinos ima jedan mali problem. Dakle, ima nekoliko problema, ali jedan od njih e, o kojem ću sad govoriti je e, upravo vezano za ovo mješovito ribarstvo. Dakle, ovdje govorim znači o svim vrstama i o najvišem održivom prinosu za sve vrste. Dakle, ovdje govorimo o rasponima. raspon za određeni stok koji mora utvrditi određene kriterije za utvrđivanje tog raspona. I sad, hoćemo li e, ribariti iznad ili ispod tog, e, tog raspona, o tome bi se trebalo odlučivati. Dakle, ti rasponi zapravo služe da bi se povećala selektivnost i da bi se povećalo usklađivanje i podudaranje između e, ukupnog dozvoljenog ulova pojedinih stokova. Znači, kada se gledaju znači, pojedinačno. E, kako se sad to radi? E, to iako znači e, e, ribarimo na onoj gornjoj granici, to nam neće zajamčiti da ćemo osigurati, da ćemo postići onu ciljani riblji mortalitet svih stokova. Za neke da, ali za sve to se ne može jamčiti. Dakle, ukupan dozvoljeni ulov ima i svoju e, negativnu stranu. Ako mi primijenimo e, taj, te raspone, e, te rangove na sistematični način, znači od ozgo na sistematičan način, što ćemo dobiti? Dakle, ta korist koju dobivamo u okviru fleksibilnosti i boljeg upravljanja aktivnostima, to je nešto što je izvan sumnje. Ali drugo, postoji e, mogućnost za e, e, rizik, a to je za povećanje rizika po pitanju održavanja fondova određenih vrsta. E, kada govorimo o e, gospodarskim rezultatima flote, kratkoročno oni mogu imati nekakva poboljšanja i pozitivne rezultate, ali dugoročno to je teško predvidjeti. To je kriterij koji e, povećava najviši dozvoljeni ulov u održivoj jedinici vremena. Za neke države članice to su znači za sve države Iberskog poluotoka i također e, za Biskajski zaljev. E, ovdje govorimo o znači e, nekim podacima koji još nisu znanstveno obrađeni. Ovo samo želim sad, evo, na kratko vam spomenuti ovu ideju, znači raspona. Ovaj graf na desnoj strani je primjer koji sam izvukao iz istraživanja e, koje je provedeno na području sredozemlja. E, mislim da je ovdje riječ o e, osliču i mislim da smo da smo ovdje znači zabilježili čitav niz pokazatelja za simulacije koje E, su znači simulacije tog e, najvišeg održivog e, prinosa. Imate znači gornji raspon i donji raspon najvišeg održivog prinosa. A pokazatelji su zapravo ulov i ono što vam ovdje želim pokazati je to je da smo puno puta raspravljali o stvarima koje nisu relevante, a sada ovdje relevantne, ali ovdje razgovaranje i rasprava o rasponima je nešto što e, može dovesti do problema zato što se vidi koliko smo zapravo daleko od najvišeg održivog prinosa i pitanje kako možemo doći do najvišeg održivog e, prinosa. Također i e, razlika u tim rezultatima koji potiču iz različitih raspona je vrlo mala u odnosu e, na to hoćemo li doći i postići taj najviši održivi prinos ili nećemo. Ono što sada želim e, također napomenuti e, na temelju naših znanstvenih i tehničkih pitanja, a to je pitanje znači propisa za kontrolu ulova. Dakle, ako ovdje imam čitav niz e, pokazatelja o, po pitanju određenog ribljeg fonda, e, na temelju tih pokazateljima, na temelju tih pokazatelja ja mogu osnovati e, e, vijeće koje će odrediti ribolovne mogućnosti za taj riblji fond. Ako nemamo znači propise za ulov, tada ćemo imati visoku razinu nesigurnosti po pitanju sudbine određenih stokova i po pitanju donošenja budućih odluka. A tih, te odluke će se ticati i aktivnosti ribara u Europskoj uniji. Kada govorimo o danjem poteškoćama, teško je imati sigurnu i jasnu budućnost te donijeti odluke koji će na kraju krajeva se moći nositi sa izazovima u budućnosti. I zato trebamo ulagati upravo u takvu vrstu e, propisa za nadzor ulova no s druge strane to je jako teško zato što je vrlo teško napraviti procjenu učinka. I treće, u svakom slučaju potrebno je osigurati e, čitav niz minimalnih mjera koje će moći zajamčiti najnižu moguću razinu zaštite svih, svih fondova. Evo, sad ću samo e, još napraviti i sažetak ovih ideja koje sam danas iznio. Prva ideja je ta da taj znanstveni proces e, bi trebao biti fokusiran više na e, aspekte tog mješovitog ribarstva kako sa biološke strane, također po pitanju odnosa između različitih stokova, tako i sa tehničke strane, budući da mnoge flote se bave upravo mješovitim ribarstvom, odnosno love više vrsta istovremeno. E, također je jako složeno e, raditi sa tim mješovitim e, ribarima. I shvatiti njihovo ponašanje je ključno da bismo mogli anticipirati bilo kakve rezultate e, planova upravljanja za budućnost. Kada govorimo o obvezi skrcavanja, Evo ponovit ću ono što sam rekao, kratkoročno sigurno je da će e, biti nekakvih gubitaka u većini flota i oni će imati negativne e, posljedice uvođenja obvezi skrcavanja. E, imat će jednostavno ograničen prostor za manevar i kratkoročno to će im nanijeti štetu, znači to će im smanjiti njihov, njihovu ekonomsku dobit. Srednjeročno gledano, možemo reći da će mm, doći u obzir eventualna strateška igra u kojoj ćemo ponovno imati dobitnike s jedne strane i gubitnike s druge strane. A dugoročno gledano moramo vidjeti kako će se razviti ekosustavi, kako će se razvijati proizvodnost u tom sustavu i kako su se flote uopće uspjele prilagoditi tom novom sustavu u koje se uvodi obveza iskrcavanja u svakom slučaju obveza iskrcavanja naravno da može biti i poticaj da se stvari u budućnosti čine na bolji način. To bi značilo da imamo e, veći ulov, a manje ojmačene ribe. Dakle, e, također i rasponi najviše kod trećevog prinosa su mehanizmi koji mogu smanjiti razlike između e, pojedinih stokova koji se temelje na tim referentnim točkama. Ali smatramo da bi to trebalo biti iskorišteno na mudar način, ne znam je li mudar prava riječ, bolje reći možda prikladan način. Moram vas podsjetiti također e, da je e, sveukupno gledano najviše drživi prinos cilj koji bismo se trebali truditi postići. I također e, HCR sustav, znači sustav kontrole nadzora ulova je jedan od e, instrumenta koji nam može pomoći u predviđanju za budućnost, odnosno e, može nam omogućiti da odredimo politike koje će biti usmjerene ka primjenama, ka pomoći ribarima i ka budućim ulaganjima za izazovu budućnosti. Um, uh, da, gospodin Kadek je napustio našu dvoranu. Dakle, ja ću sada predsjediti sastankom, imat ćemo razmjenu gledišta. Hvala lijepa našim panelistima. Sada ću predati riječ gospodinu Valesi kako bi on iznio svoje komentare, a zatim isto tako i drugim kolegama koji bi se htjeli javiti za riječ. Molim vas da nam to naznačite. Hvala. Ja imam samo jedno kratko pitanje, jedan kratki komentar. Ja sam s velikim zanimanjem saslušao vašu prezentaciju. Slažem se s vama gospodine Kolinsu kada govorite o regionalnom pristupu, o fleksibilnostu, fleksibilnošću planova i koliko je važno odvojiti globalnu sliku od regionalnog pristupa i stoga se u potpunosti slažem s vama. Moje pitanje obim panelistima zapravo bilo sljedeće. Ja imam sastanak sa izvjestljem u Sjeni o baltičkoj mapi sutra i e, mogu li koristiti dio vaše prezentacije tom prilikom jer mislim da bi s vašom pomoći zapravo tu mogao proslijediti neke ideje. Da, da, da, sa zadovoljstvom. Hvala vam. Da, evo ja sam se stavila na popis govornika. Hvala vam lijepa na prezentacijama. Samo bih htjela reći da su se zeleni jako trudili da se održi panel gdje bi imali i mišljenje od strane ICES-a, no nažalost ovaj tjedan je godišnji znanstveni sastanak ICES-a i sve stručne osobe su zaposlene na sastanku u Kopenhagenu. I stoga ne možemo imati eh, danas eh, input ICES-a. No ipak ja bih htjela vas podsjetiti na to da smo imali ovdje prije nekoliko mjeseci među nama Sidnja Hola, jednog od očeva utemeljitelja zajedničke ribarske politike. On je govorio o upravljanju. Imali smo tu priliku čuti njegovo mišljenje kada se obratio našem našem odboru i Sinihol je isto tako govorio i o gospodarskom prinosu, a pritom misli da bi takav intenzitet ribolova dopustio da imamo mnogo većeg ulov, već ulov za ribolovni sektor i stoga i veću profitabilnost. A jučer je u svom govoru pri ICES-u nas javno pohvalio kao Europski parlament zbog toga što smo se odlučili za 80% FMS Y kao stopu smrtnosti riba i stoga je dakle on javno naznačio tu činjenicu da smo donijeli toliko hrabru odluku kako naš odbor, tako i cijeli Europski parlament. Mislim da je Sidney Hall u toj prezentaciji nas doista sada ohrabrio kao Europski parlament da donesemo pravu odluku vezanu isto tako i s plan za Baltičko more. Da, dakle, stopa smrtnosti riba mora biti niža od FMS Y ja bih samo vrlo kratko se na vaše prezentacije. Ubućeno gospodinu Collinsu, hvala vam lijepa da je tu dakako bilo nekoliko točaka s kojima se slažem, ali ipak imam jedno pitanje. Mislim, razumijem vašu frustraciju vezano uz taj rad koji mi ovdje činimo. Taj rad je kad kad spor i dosta iscrpan. Vi ste nešto rekli o tome da trebamo drugdje voditi borbu za demokraciju i samo vas želim upitati, mislim, ako to nećemo činiti mi, tko će onda se boriti za to? I ako ne sada, kada onda? Zato što sada upravo radimo na ovim planovima upravljanja. Tu se svakako radi o preživljavanju otjeća Šetland, ali i o preživljavanju svih drugih eh, ribarskih sredina diljem Europe a mi smo oni koji smo izabrani za to, mi predstavljamo glas građana. I eto, dosta sam emocionalno reagirala kada se o ovome govori. Gospodin Prelecu je rekao nešto vrlo zanimljivo, da će ovo imati gubitnike i dobitnike. I to bismo mogli imati i u okviru ovog našeg rada sa obvezom iskrcavanja. Važno je i to shvatiti i naravno važno je i predvidjeti posljedice onoga što ovdje činimo. Sve u svemu su te prezentacije bile vrlo zanimljive. A sada predajem riječ predsjedavajućem. Hvala. Predajem riječ gospodinu Korbenu. A ne, kao prvo gospodin Ashton, on je bio prvi koji je zatražio riječ, ispričavam se. Jan? Mislim, sporazumite se među sobom, među Britancima. Hvala vam gospodine predsjedavajući, drago mi je što imamo ovaj sastanak. I neće biti iznenađeni kada kažem da je ovaj slučaj otoča Šetland, jedan klasičan primjer zašto smo, kao ako se dobro sjećate, e, zato što sam ja tražio regi, regionalizaciju nove zajedničke ribolovne politike i vrlo mi je drago čuti kako su, oba panelista, oba naša gosta spomenulo to pitanje regionalizacije kada se radi o provedbi obvezi iskrcavanja. Nažalost, sama uredba zrp p-a zbog e, procesa donošenja kompromisa unutar, unutar naše institucije i zajedno s vijećem nažalost nije dovoljno daleko išao u smislu regionalizacije. Regionalizacija nije postala obvezna. E, nije postala obvezno da se neke odluke moraju donijeti na regionalnoj razini, na najprimjerenijoj razini i zbog toga se sada nalazimo u situaciji gdje po mom svačanju, države članice se moraju sastati i moraju same zauzeti regionalni pristup u određenim okolnostima. Time nismo išli dovoljno daleko koliko bih ja to htio i ne dovoljno daleko kako bismo e, odgovorili na e, sve one koji su nastražili da u svojom regionalni pristup i vezno uz ove pomere koje smo danas spomenuli kada se radi o statistikama, gospodin Collins nam je dao neke statistike vezane uz to koliko je važan ribolov za, ribarskim, za ribarske sredine na otoču Šetlanda i kao što sam rekao to je jedan od klasičnih primjera zašto bismo mi trebali uzeti u obzir ta iskustva, tu stvarnost koja nadilazi e, ove akademske rasprave koje mi imamo ovdje i naše ambicije. I slučajno je gospodin Collins isto tako ispustio dati jednu statistiku, a to je da gotovo četvrtina svih radnih mjesta na otočima Shetland e, ima određenog dodira sa ribolovnim sektorom na ovaj ili na onaj način. Dakle, ono što mi radimo, ono što je Europska unija radila u proteklih nekoliko desetljeća se tamo izuzetno jako sjećaju. I zbog toga moramo imati kada provodimo ovu veliku ideju o obvezi iskrcavanja ili o zabrani bačnog ulova, dakle moramo tu uključiti neku mogućnost prilagodbe a e, to iskustvo te provedbe trebamo uzeti u obzir pri nadolazećem radu na ribolovnoj politici. Što se tiče određivanja kvote, mislim to nije u našoj nadležnosti, ali mislim da moramo imati tu mogućnost da zatražemo da se kvote povise ili sniže kako bismo odgovorili na neke negativne učinke i u svakom slučaju trebamo imati e, planove upravljanja za više vrsta riba poput onih evo gdje smo vidjeli na otoču Shetland primjer za to, ali i Škotska kao takva e, ima dosta razrađen mješovit ribolovni sektor gdje dakle imamo pet vrsta u dvijema regijama i mislim da je bilo tri vrste isto tako u nekim drugim regijama u Škotskoj to je primjer kakav učinak ima mješoviti ribolov, ali isto tako i primjer za poteškoće do koji bi moglo doći kada provodimo obvezu iskrcavanja na području mješovitog ribolova. I e, ja kažem isto što i zapravo traže i obitelji sa otoča šeta, ne bismo trebali ubiti ribolovni sektor samo kako bismo ispunili naš cilj i smanjili, potpunosti iskorijenili odbačen ulov. Naravno mi želimo imati profitabilan ribolov, ne samo mi već i ribari, stoga bismo trebali imati fleksibilnost, trebali bismo poticati fleksibilnost. To bi nam dopustilo da donesemo i mjere za selektivnost koje bi onda mogli na jedan smislen način provesti. Hvala ti Jan. Sada predajem riječ gospodinu Korbinu. Ispričavam se. from the SNP. Uh, Mr. Collins. Oh. Okay. Uh, thank you, Mr. President. Hvala vam, gospodine predsjedavajući. Htio bih reći da se slažem s nečim što je moj uvaženi kolega rekao iz Škotske nacionalne stranke htio sam reći da je gospodin Collins rekao vrlo smislene stvari oko toga da moramo biti fleksibilni, fleksibilni vezano uz bačen ulov i tako dalje. Bitno je da e, na otoču Šetlandu se dalje nastavi sa ribolovom, da ne budemo previše rigorozni, a isto tako odluke bi trebale se donositi bliže tamo gdje se vrši ribolov. Mislim da bi u Velikoj Britaniji e, trebale biti donesene to odluke, to vjerojatno očekujete od mene, budući da sam ja iz UKIP-a, ne u Europskom parlamentu, mislim da bi bilo vrlo bolje kada bi mi donosili vlastite odluke već uz eh, razinu ribolova, uz ribolovne sektore. No, nažalost, čini se da drugi misle da te odluke treba donijeti u Europskom parlamentu i ja smatram da se te odluke treba donijeti u Velikoj Britaniji. No ja ću što bolje raditi sa drugim kolegama kako bismo učinili što više moguće u korist e, otiča Šetland. Hvala ti da vide na tom doprinosu. Ja sada predam riječ Janu, Jan Denkanu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Ja se slažem sa, nekim stvarima koje su Oba moja kolege iz Škotske. Kolege su naglasile nešto vrlo važno, a to je da bismo trebali biti dovoljno fleksibilni pri našem pristupu. I ja znam koliko ste vi, gospodine predsjedavajući, na tome naporno radili tijekom pregovora kako bismo si osigurali što veću razinu fleksibilnosti i koliko je bitno bilo napraviti reviziju. I sada želim samo reći nešto kratko o reviziji. Ja svačam da postoji jedan rizik da nismo sve dobro učinili odmah iz prve i mislim da će revizija trebati biti potrebna. Trebamo imati znanstvene podatke koje će nam stati na raspolaganju kako bismo u e, aktualnom vremenu revidirali naše zakonodavstvo kako ne bi došlo do tog rizika kojeg je gospodin Collins rekao, dakle da ako more umre da će Šetland umjeti i stoga se ja zalažem za jednu reviziju. Vrlo kratko kako bih odgovorio Janu i drugim kolegama. Što se tiče fleksibilnosti, ja se u potpunosti slažem s time, i, pa i što se tiče revizije, moramo vidjeti što možemo tu poduzeti. Istina je da trebamo prilagoditi sustav i e, ono što je rekao i kolega malo prije, tu vidimo zapravo koliko je važna regionalizacija ono što vrijedi za Baltičko more ne vrijedi za Sjeverno more, još manje za La Manche, još manje za Sredozemno more, za Atlantski ocean i tako dalje. Zbog toga su nam potrebni ti planovi upravljanja koji će biti prilagođeni pojedinim regijama. To je vrlo važno. Dakle, ono što se tiče fleksibilnosti, ja to u potpunosti dijelim s vama. Sada eh, kolegica Bilbao. Gracias, presidente. Zahvaljujem e, predsjedniče. Nisam uspjela sočuti čitavo izlaganje gospodina Collinsa, ali slažem se sa e, temom regionalizacije. To je, je bio jedan od aspekata e, na kojem smo najviše insistirali u reformi ZRP-a. Ne samo na razini klubova, nego i na razini pojedinačnih zastupnika. E, di, znači, izvješća o dijagnostici stanja su bila nužnost E, kako bi se sektor ribarstva kako bi preuzeo odgovornost za svoje odluke i provođenje mjera i kako bi uspio primijeniti ono što se donosi na razini zakonodavstva. Dakle, mi smo imali i sporazum i dogovor većine zastupnika jer smo se dogovorili da ćemo nastaviti raditi na tome da ta regionalizacija zaista bude provedena u djelo. S druge strane želim reći da jesmo za regionalizaciju, ali također i za planove upravljanja. Ja želim iskoristiti ovaj sastanak da vam kažem da još uvijek nismo e, bili u stanju usvojiti planove za upravljanje zato što vijeće ne želi prihvatiti te planove. Države članice ne žele preuzeti, odnosno prihvatiti nadležnost ovog parlamenta. I moram vas podsjetiti na jedno od izvješća, e, na, u jedan od planovima za upravljanje Inčuni ima, e, Ja sam u suradnji sa znanstvenim institutima te sa svim sektorima koji su pogođeni e, u okviru e, Federacije ribara. Razgovarala sam sa vlastitim ribarima u našoj zemlji te smo došli do dogovora oko toga da bi taj plan upravljanja trebao osigurati provedbu reforme ZRP-a koji bi trebao osigurati i zajamčiti transparentnost, e, osigurati znanstvena izvješćivanja, ali to se nije svidjelo vijeću. Dakle, još imamo jako puno posla sa državama članicama koje zapravo ne žele da e, mi kao druge institucije imamo nadležnost i da doprinesemo tome da zaista ta reforma zrp bude i primjenjiva. Ono što smatram iznimno zanimljivim, e, to su tvrdnje gospodina Preljesa, a to je e, pitanje znači poteškoća do kojih se dolazi prilikom znanstvene analize zbog promjene fokusa. Na drugom mjestu Činjenica je da gledajući srednjeročno da ćemo bar imati neke koji će izaći kao pobjednici, ali imat ćemo i gubitnicke. Ja bih također htio pitati, eh, htjela bih pitati eh, eh, tom prilikom predstavnika instituta ASTI, jesu li te informacije i jesu li te studije koje vi provodite temeljene na zapravo prikupljenim podacima i jesu li ti zaključci u izvješćima koje iznosite E, e, jesu li oni temeljeni na znanstvenim činjenicama i imate li kakvih e, komunikacija sa komisijom i sa vijećem jer smatramo da su neka vaša izvješća i rezultati zapravo jako zanimljivi i da bi se trebali predstaviti Europskoj komisiji jer bi nam to moglo pomoći da možda ako bude e, puno, da, bi se moglo prilagoditi zapravo kako bismo omogućili onima koji će biti gubitnici u primjeni obveze iskrcavanja da dugoročno e, mogu i oni postati pobjednici i da oni također mogu e, zapravo se osigurati da nastave sa svojom ribolovnom aktivnosti. Ako komisija to ne napravi, ako ne uzme u obzir vaša izvješća, mislim da će biti na velikom gobitku. Evo, samo kratko, da se nadovežem na ono što je rekla moja kolegica. Dakle, Rečeno je da e, obveza e, iskrcavanja bi trebala smanjiti e, količinu odbačene ribe, ali ja se pitam pod koju cijenu. E, kratkoročno gledajući oni koji će izgubiti biti će ribari, ali dugoročno gledajući opet će biti gubitnika, možda malo manje dobitnika. Mi bismo trebali vrlo pažljivo proučavati kako ćemo provesti tu obvezu iskrcavanja. Neki su ovdje već e, spomenuli da ne mogu možda svi biti pobjednici, ali mene zaista zanima postoji li nekakva e, perspektiva ka tome da bude što više pobjednika kako bi zaista obveza iskrcavanja bila učinkovita. E, puno smo toga rekli e, i znamo kakav je stav e, parlamenta od, samog početka, ali pitanje je zašto su neka pitanja ostala blokirana i zašto su provedbe reforme ZRP-a ostale zapravo negdje u zraku. Na neki način, kada govorimo o kontroli, o nadzoru ribarstva, to je također jedan od aspekata koje moramo zajamčiti. A sada činjenica je da vijeće više ne želi ni razgovarati o tome i da se nalazimo na, e, zapravo u situaciji koju ćemo vrlo teško razriješiti. Imamo planove, imamo novi ZRP, imamo programe koji u teoriji jesu izvedivi, ali e, zapravo imamo pred sobom jednu potpuno nesigurnu budućnost koja je pak zbog vijeća blokirana. Ono što moramo napraviti, a to je započeti govoriti o novoj ZRP-u već od sljedeće godine, a ne od 2021. Dakle, e, evo, vidimo da imamo čitav niz planova koje ne možemo provesti, nema e, zapravo e, izbora jer neki žele priznati koja je uloga parlamenta. Hvala Hvala vam lijepa. Možeš ju sada pomalo pojednostaviti e, kada kažem da bi gospodin Hudson htio da se odluke na razini Škotske donesu, odluke drugi kolega na razini Velike Britanije, drugi na razini otoča Šetland, a drugi pak na razini Europske unije. Ali situacija u kojoj se trenutno nalazimo je takva da bismo trebali imati što veću moguću decentralizaciju, ali e, centralizaciju kada je to potrebno. Ribe imaju tu nezgodnu naviku da plivaju iz jedne države u drugu, iz jedne regije u drugu. I stoga je određen stupanj zajedničkog donošenja odluka na europskoj razini i postavljanje okvira potrebno. I trebalo bi naravno se odvijati na što demokratski i transparentniji način moguće i to bi trebalo ostaviti i manevarski prostor za lokalnu, regionalnu razinu, za određenu fleksibilnost i fleksibilnost također i za pojedina plovila. Pod uvjetom da velik dio tih plovila tih aktera ne ide u, istoj razini, u istom smjeru jer onda bi to ugrozilo sustav u cijelosti jer e, srednjoročno i kratkoročno gledano je najveći izazov za ribolov održanje ribljih stokova jer ako nema ribljih stokova neće biti niti ribara i to bi dakle trebao biti trebala biti glavna pretpostavka a po mom mišljenju bi FMS trebao biti cilj e, e, treba biti ograničenje, a ne cilj. Ako imamo jedan raspon, onda možemo reći da u okviru tog raspona možemo imati fleksibilnost e, koliko god je ona moguća ako je ona u skladu sa glavnim ciljem. Hvala. Hvala ti, Richard. Gospodin Collins i gospodin Peleco bi sada mogli odgovoriti na pitanja koje su im postavljena. Nadavno što kraće moguće jer se moramo pridržavati našeg zadnog vremenskog okvira. Dakle, gospodin Collins, izvolite, možete početi. Hvala vam, gospodin predsjedavajući, samo vrlo kratko gospođi e, zastupnici koja je postavila vrlo zanimljivo pitanje vezano s demokraciju i tu frustraciju Mislim, ovu frustraciju koju vidim ovdje u dvorani, mislim, to se tiče one frustracije koju vi imate sa vijećem. Pitanje je kada i gdje bi se to trebalo učiniti. Ako se učini to negdje drugdje, onda nam to nije bitno. Mi imamo zapravo samo tri godine za preživjeti prije 2019. godine, što je na neki način datum kada počne ove zaskrcavanje jedan način velikog praska za naš. I nekako se to odnosi na tu drugu točku koju su mnogi govornici spomenuli vezano uz dugoročno planiranje. To se na neki način uklapaju u to. Da, ako imamo obvezu iskrcavanja eh, i slične mjere, onda se možete zamisliti da bi dugoročno svugdje bile ribe ili da bi svi bili sretni, ali ako uništimo tu granu industrije prije nego što ostvarimo taj cilj, onda eh, smo ostvarili neuspjeh. Ne možemo ostaviti eh, ostvariti taj cilj i zatim početi s početka. Moramo imati kontinuitet i to zapravo pokušavamo učiniti, pokušavamo preživjeti. Hvala vam gospodine Collins. Izvolite. Što se tiče pitanja koje je postavila kolegica iz Španjolske, znači pitanje gubitnika i e, dobitnika. Kao što je dobro rekao gospodin Olivier, e, govorimo o e, dobitnicima i gubitnicima u gospodarskim aktivnostima. Kada imamo e, reguliranje, kada imamo redistribuciju gospodarskih aktivnosti, normalno je da će doći do gubitnika i dobitnika. Ako je Europska komisija toliko u tome, činjenica je da njihove inicijative moraju krenuti od određenih rezultata. E, oni su ti koji znaju koji su rezultati i oni znaju ko će biti gubitnici i ko će, znači ne mogu znati ko će biti gubitnici a ko dobitnici, to baš nije jasno, niti ja ne znam kako će se to raspodijeliti. Hvala. Mislim da ste općenito pokušali odgovoriti na sve komentare, sad koji ima priliku sasviti svoje mišljenja, sada ćemo odmah prijeći na dio B našeg panela. Mislim da se gospodin Clayton već e, smjestio, pozdravljam ga, on je direktor za projekte e, kod e, PUA i on će nam sada izneti svoje izlaganje. Gospodin Clayton, izvolite, imate riječ. Okay, thank you and U redu, hvala vam, ispričavam se što sam tako brzo ovdje već se smjestio. Hvala vam što ste mi dali priliku govoriti danas u okviru ovog javnog saslušanja. Ja radim u Future Tribal Trusts. E, mi se borimo protiv pretjeranog izlova i radimo i sa mnogim drugim e, organizacijama na europskoj razini i e, raspravljamo aspekte vezane uz zajedničku ribarstvenu politiku. U mojoj prezentaciji ću pokriti nekoliko stvari. Kao prvo, Vratit ću se na reformu ZRP-a i na napredak koji smo do sad postigli i zatim na zaključke, kao što ste me to i zamolili, dakle na zaključke koje možemo izvući iz same reforme i e, iz višegodišnjeg plana upravljanja koji se trenutno priprema za Baltičko more. Počet ću kao prvo sa nekim primjedbama Prva primjedba je da se i dalje nastavlja sa pretjeranim izlovom. Vidjeli smo neko smanjenje u smrtnosti riba diljem Europe, no granice koje su postavljene su danas dalje previsoke. Uzimajući u obzir ono što stoji u zahtjevima iz FMSI-a. I to pokazuje da je nakon ambiciozne reforme sada uslijedilo mm, neka nevolja da se provodi ta reforma, a to nije ono što su na tisuće građana tražili tijekom postupka reforme. Sve to naglašava da je pažnja Europskog parlamenta vezana uz ove teme i dalje od ključne važnosti. Započet ću prvo s time da ću se zabaviti sa reformom zajedničke ribarstvene politike i sa napretkom koji ostvaren novi ZRP naravno promjena u paradigmi, to je reforma koja se događa jednom u životu. ZRP traži među ostalim i da se prestane sa petrenim izlovom i ima isto tako i pristup ekosistema. Tu sada imamo velike detalje u ZRP-u, neću to sada navoditi, ali to je tamo. Imamo i pristup koji se temelje na ali prije svega eh, ona traži i dugoročnu perspektivu pomoću višegodišnjih planova. Bacimo sada pogled na napredak. Želim vam pokazati ovdje grafove iz eh, jednog izvješća odbora STCF-a. Na ljevoj strani imamo razinu smrtnosti riba koja se nalazi iznad FMSY i tu vidimo, ne možete to vrlo jasno vidjeti, ali to pokazuje da i dalje u prosjeku imamo ciljeve za ribolov 30% iznad FMSY. I napredak koji je tu počinjen kako bi se smanjila smrtnost ribolova se sada na neki način ugasio. tijekom reforme su se napori pojačali, ministri su i tijekom reforme te ciljeve postavljali mnogo više, a, na mnogo više razine. A u desnom grafikonu vidimo e, stokove koji su izvan sigurnih bioloških ograničenja ili zato što E, nema velikog pritiska na njihove stokove zato što su iza onih e, ograničenja za biomasu. I kao što vidite, neki stokovi koji su dalje u, lošem stanju, kod njih nema nikakvih poboljšanja. Postoji mnogo statistika koje su objavljene ove godine. Kao prvo imamo izvješće komisije o stanju stokova koji se svako ljeto objavljuje, gdje se prikazuje sažetak stanja stokova i isto tako i politiku komisije vezano uz to kako će e, predočiti E, ukupni dozvoljeni ulov i za ovu godinu mi vidimo da te ukupni dozvoljeni ulovi su i dalje iznad FMSI-a i da ne održavaju ambicije ZRP-a. E, izvješće stfc pokazuje da se u proteklih godina pojačalo pretjerano izlovljavanje, a u prosincu prošle godine Vijeće EU je odredilo e, stope za najviše dozvoljeni ulov iznad onih koje su im znanstvenici preporučili. To nisu neke iznimke. Tu se radi o većini odluka koji su upravo takvi, a sve to pokazuje da je vrlo teško vidjeti koliki je napredak postignut u provedbi ZRP-a. Godišnje izvješće komisije još uvijek nije u potpunosti u skladu sa parametrima iz zajedničke ribarstvene politike primjerice. Nemamo tu izvješća o e, razinama biomase što zahtijeva ZRP-a i vrlo je teško dobiti zadnja proznica vezana uz podatke. Želim samo pokazati neke podatke iz naše analize. Dakle, prije nego što započnem želim reći dvije stvari. Kao prvo, ispričavam se zbog e, mnoštva informacija i teksta na, ovom, na ovoj prozirnici. Čilo mi se da bi moglo to biti korisno za osobe da kasnije još detaljnije pogledaju te proznice kako bi se uvjerili u same te podatke. I kao drugo moram reći da sve te brojke koje sam tu naveo ne uključuju stokove sa sredozemnog mora. Vjerojatno bi još i slika bila gora kada bismo to učinili. Dakle, tu se više radi o Baltičkom moru, o Sjevernom moru. I tu vidimo da broj stokova koji su izvan sigurnih bioloških ograničenja, da tu imamo postotak od 61%, dakle jasna većina. U izjavi komisije o tome koje se broj ribih stokova izlav, izlovljuje iznad FMSI-a, tu imamo dakle otprilike pola iznad, a pola ispod i to nije ono što trenutno ZRP traži. U analizama koje je napravio Pew, što je na, bilo na prethodnoj prozirnici, smo imali 59% zapravo stopu koju su ministri postavili iznad eh, znanstvenih preporuka posebni problemi, posebni razlozi zbog kojih e, bi se to donijelo, tu nisu zapravo odigali veliku ulogu. Dakle, 59% svih slučajeva. Dakle, i prije i nakon reforme se nastavljalo sa pretjeranom ulovu, a to je sve vezano i uz e, onaj prvi rok iz RP, koji, p-a koji se tiče toga da se dokrajči pretjeran izlov, ali zapravo danas vidimo na neki način da je čak došlo i nedavno i do povećanja smrtnosti, dakle rezultati su zapravo u se s tim. Da pređem sada sa tome što možemo naučiti iz same reforme. Kao prvo, prva velika lekcija koju možemo izvući iz toga jest da e, civilno društvo koje je angažirano može pokrenuti e, hrabre političke odluke da može doista dovesti do promjene što se tiče onih koji su tražili ozbiljne, ozbiljnu reformu ZRP-a, to je bilo nešto što je bilo bez presedana. To, je, to se ticalo i velikih kampanja, veznih primjerice uz ocean 2012. gdje je moja udruga sudjelovala u tome i to je dovelo do opsežne reforme zato što su to sami građani tražili. Politička volja je bila tada prisutna i ona bi se trebala sada i nastaviti. Jedna malo specifičnija lekcija je ta da sam Europski parlament može osigurati donošenje ambicioznih reformi. Europski parlament ima važnu ulogu za to u tome. E, zastupnici Europskog parlamenta su tražili vrlo hrabre odluke, čak i kad su drugi e, u potpunosti e, zanijekali to da su politike neuspjeli ili kada su samo gledali kratkoročne učinke. I zapravo Europski parlament je jedan od važnijih doprinositelja tome što sada baš i provodimo novi ZRP. I isto tako jedna od lekcija je da što su više ambiciozni naši ciljevi, da će više i, biti više i otpora za provedbu. E, I ribarski ministri su u dvije trećine slučajeva e, donosili ciljeve koji su jasno iznad znanstvenih preporuka i to jasno pokazuje njihov otpor toj provedbi. To se vidi i u vrlo detaljnom slučnom radu ja sam član u više znanstvenih e, stručnih odbora i vidimo da oni praktični problemi s kojima su ti savjetodavni odbori suočeni, dakle njih vidimo, ali su tako je očito i iz diskusije da se zapravo samo odgađa e, sve, odgađa, odgađaju se teške odluke, odgađamo ali isto tako i pogodnosti koje nam nosi ta nova zajednička ribarstvena politika i pritom mislim na pogodnosti za ribare odgoda koristi primjerice kada se radi o tome da se dobiju dobri prinosi. To je nešto što nije dobro za ribare. Dakle, sa pretjeranim ulovom se povezuje i određena cijena koju treba platiti, a tu cijenu trenutno plaćaju ribari. I stoga nije dobro odgađati nadalje ovakve e, mjere. Sada prelazim na neke lekcije koje smo naučili iz nedavnih, nedavnog procesa donošenja višegodišnjeg plana za Baltičko more. Mislim da je vrlo jasno da su višegodišnji planovi način na koji možemo se odmaknuti od tog kratkoročnog gledišta i na način na koji možemo ostvariti ciljeve iz reforme. Ovaj plan je bio prvi među njima i stoga je toliko važan. A prva lekcija koju iz toga možemo e, izvući je to da je važno da komisija iznosi prijedloge koji su u skladu sa Eh, ambicijama iz zajedničke barstvene politike. U slučaju Baltika eh, imamo dosta slab prijedlog koji nije na razini dodatka. Na primjer, tu imamo eh, rasponi za smrtnost riba koji su oko MSY. Dakle, malo su iznad, malo su ispod i stoga ti rasponi nadilaze ona ograničenja iz FMSY i stoga mi na neki način možda i samim tim politikama potičemo pretjeran izlov Zatim imamo niže ciljeve i za biomasu ribljih stokova. E, prijedlog komisije zapravo traži manje ambiciozne ciljeve od onog što mi pokušavamo učiniti kada se radi o biomasi ribljih stokova. To nije u skladu sa ZRP-om, a zbog toga što su svi ti ciljevi zapravo niže od onoga što je izvorno zamišljeno, sam mehanizam tog plana isto tako ne održava ciljeve iz RP-a, dakle manje manje rasponje, manje tonaže i tako dalje. Prvi prijedlog pod novim e, sustavom već je niži od e, ciljeva ZRP-a i mogu bi čak dovesti što je još gore do povećanja u petranom izlovu. A to je samo dvije godine nakon nove reforme, samo e, sada na početku provedbe i to nam se ne čini smislenim. Samo da vam kažem to, da vam prikažem to jednim primjerom. Kada se radi o smrtnosti ribe koja je dozvoljena, ovdje sam koristio primjer Haringe u središnjem Baltičkom moru. E, izbor ribih stokova kao takav je vrlo važan, ovdje imamo jedan riblji stok i ne znam je li to dobro vidjeti iz grafikona, ali vidimo da je smrtnost ove vrste ribe dosta niža, a da je biomasa e, dosta visoka. Dakle, to je riblji stok koji je u dosta dobrom stanju, a ove godine u svojim preporukama za 2016. godinu što se tiče ukupno dozvoljnog ulova ICES predlagao granicu od 201.000 tone. No ulov koji odgovara rasponu u odluci vijeća bi za 49.000 e, povećao smrtnost ribe na 250.000 tisuća tona. Dakle, to vam samo pokazuje koliko o kojim se tu zapravo količinama radi, o kojima se sada raspravlja. To je 25% povećanje u ulovu i to bi naravno se odrazilo na biomasu u budućnosti i u svakom slučaju nam ne bi pomoglo da očuvamo biomasu i da ju zadržimo e, kao što to želimo napraviti u okviru politike ZRP-a. Dakle, ti detalji su tu zanemareni koji se sadrže u preporukama ICSA. A pitanje se postavlja zašto želimo imati toliki rizik vezan uz jedan riblji stok koji je zapravo trenutno u dosta dobrom stanju. Evo, to je bio samo jedan primjer da vam to jasnije prikažem. A još jedan zaključak koji možemo iznijeti iz procesa donošenja višegodišnjeg plana za Baltičko more je da je civilno društvo i dalje ovdje jako zainteresirano za to e, sa nekim organizacijama s kojima mi radimo. To isto tako vidimo, njih zanima provedba i tu sam iznio primjere nekih komentara koje su iznesene tijekom postupka konsultacije za e, višegodišnji e, plan upravljanja i tu vidimo da je ono što želi izraziti svoj stav. Na primjer, e, vidimo da se tu kaže da gornji limit za F raspone mora biti FMSY, zatim imamo Bird Life koji kaže da to treba biti u sukladnosti sa cijelim i sa svim elementima iz članka broj 2. Dakle, radi se i o pristupu e, na temelju ekosustava, radi se e, i o sukladnosti sa širim zakonodavstvom, primjerice sa direktivom o staništima ili o pticama. Zatim Twist kaže da sve vrste trebaju biti pokrivene planom, dakle ne možemo samo tu si izabrati neke važnije komercijalne riblje vrste i naš komentar iz Pjua je pri kraju gdje govorimo da referentne točke za biomasu e, moraju sami ispunjavati članak 2.2 i cilj vezan uz taj članak. I jednu, jedan zaključak koji želim naglasiti više od drugih, eh, koji smo naučili iz ovog procesa, jest da bi bez Europskog parlamenta ciljevi iz ZRP-a već sada bili u potpunosti izgubljeni. Tek smo krenuli sa ZRP-om, a ipak evo zaprimili smo slab prijedlog komisije. Ministri pozdravljaju taj pristup, ministri u vijeću su bili izuzetno sretni sa fleksibilnošću, bili su jako sretni sa mogućnošću da mogu eh, imati granice za ukupni dozvoljeni ulov iznad FMSI-a. A, tu moram reći da Europski parlament brani ZRP i zastupnici brane ZRP i stoga moram ovom prilikom izraziti zahvalnost tim zastupnicima Europskom parlamentu na napornom radu koji čine e, kako bi se osigurali da se ZRP provede i rad ovog odbora na tom dosjeu je dao i jak mandat cijelom Europskom parlamentu da se e, usuglasi sa ciljevima reformi, iako je možda onda druga strana malo razvodnjela taj prijedlog, ali trenutno se, na, se sada nalazimo u zastoju, no ipak mislim da je vrlo važno da Evropska parlament dalje zastupa reformu. Samo sam htio zaključiti sa nekim preporukama za buduće e, višegodišnje planove jer je današnje javno saslušanje imalo cilj pogledati e, te planove za Sjeverno more i za druga područja. Kroz razgovore u savjetodavnom odboru sam ja jako uključen u rad na tim višegodišnjim planovima i zapravo moja prva preporuka ovdje bila ta da ciljevi iz višegodišnjeg planova upravljanja trebaju održavati ciljeve iz ZRP-a. To se možda čini dosta očitom preporukom, mm, malo je to možda očito, ali ipak prijedlog same komisije treba biti takav da se ti ciljevi održavaju. Zakonodavci su tijekom pet godina raspravo o reformama vrlo naporno radili, i e, imamo sada obvezujuće mjere koje nisu tu slučajno, već ih mi trebamo provesti. Niti je slučajno to što su te mjere obvezne. Svi se sjećamo da su mnogi tražili fleksibilnost i kao što sam već rekao vijeće pozdravlja fleksibilnost, ali mi smo imali obvezujuće ciljeve sa razlogom, zato što je sama poveza RPA e, bila takva da smo morali sve to staviti na održive temelje. Zatim, što se tiče same mehanike našeg plana, naravno granice i referentne točke moraju isto tako održavati te ciljeve i FMS bi trebao biti gornja granica. Dakle, kada drugi traže fleksibilnost, mi zapravo bi trebali samo baciti pogled u prošlost. Provedba te politike u proteklih desetljeća nam jasno pokazuje kamo će nas odvesti fleksibilnost. I tu postoji i vrlo važno mišljenje ...savjetnog odbora za Sjeverno more. Oni su tražili um, granice za FMS Y i čak i granice koje su iznad FMS Y, kako za Baltičko, tako i Sjeverno more i stoga imamo sada već neke pogreške u prijedlogu za Sjeverno more koje komisija mora ispraviti prije nego što iznese završni prijedlog jer bi inače mogli imati istu situaciju i ponovno bi u budućnosti mogli doći do zastoja u pregovorima ako to ne riješimo. I na vrlo je važno da u trilozima o Baltičkom moru Europski parlament zadrži svoj trenutni stav. Javnost građana Europske unije traže da se zajednička ribarstvena politika provede i e, svaki input koji ja, moja organizacija, drugima mogu dati, svaka praktična pomoć e, će vam svakako biti na raspolaganju. A za kraj vam želim samo reći sretno i hvala vam. Merci beaucoup, monsieur Clayton. Hvala vam lijepa gospodine Clayton na ovom izlaganju. Sada predajem riječ Pimu Viseru. On je ovdje u svom svojstvu e, e, glavnog direktora Visneta, Visneta iz Nizozemske. Dakle, Vis, e, Viser i Ned kao Nizozemska. Evo, dakle, tako da to razumijemo, predajem vam sada riječ.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 Hvala vam lijepo. E, časni članovi odbora. Puno vam hvala što ste me pozvali u ovu kuću demokracije koja predstavlja građansko društvo. A mislim da su demokratski odabrane ljudi kao što ste vi uz i industrije upravo oni koji će najbolje očuvati našu demokraciju. A sada da nastavim riječima Andrewa Claytona. Ja sam sretan što je čaša na tri frtalja puna i što mi idemo u pravom smjeru. Ono što ću vam prezentirati je zapravo naš, eh, naše gledište nas koji smo, dolazimo iz nizozemskih eh, udruga za ribara na plosnatice. Mi predstavljamo, kao što smo rekli, proizvodne organizacije, tako da mi zapravo ne predstavljamo kolege iz pelagijske industrije, industrije koja prerađuje plavu ribu, ali s njima vrlo usko surađujemo, jer mi se bavimo ključivo plosnaticama. I naš cilj je stvoriti jednu održivu industriju i dobre povrate, dakle održive operacije, stabilne uvjete i predvidive dobre povrate naših investicija. Na kraju mi znamo da se mi bavimo, mi se fokusiramo na politiku ribarstvenu, dakle sva pitanja koja su vezana za zajedničku europsku ribarstvenu politiku, potom na prostorno planiranje, zatim na različite certifikacije koje su vezane za tehnološki razvoj, održivost i E, pitanja tržišta i uopće marketinga naših proizvoda. Naravno bavimo se i društvenim i tehničkim inovacijama. Mi smo inače jedna mm, udruga, organizacija koja okuplja, okuplja uglavnom mala poduzeća koji su najčešće već generacijama obiteljskim rukama. Mi se bavimo naravno i posebno i posebnim malim obiteljskim ribarskim poduzećima koji imaju male brodice za recimo lov na posebne e, kozice i e, takve specijalne male brodice. Inače imamo i šta imamo u našoj floti? Mi imamo u našoj floti čitav niz e, kočarica s dvojnim povlačnim mrešama sa širilicama, ali imamo isto tako i škotske potegače kao i onu varijantu fly shoota, alternativnog oruđa ribarskog, takozvanih islandskih potegača koji čuvaju morsko dno. Inače imamo, mi vas pozivamo apsolutno da ne probate naše haringe koje lovimo na jedan vrlo održivi način i vidite ja sam došao već tako rekoš do kraja svoje bit ću vrlo kratak do kraja svoje prezentacije ali interesantno je govoriti o razvoju naše flote koča od, od 970. Jer vi morate naravno naše koče sagledati u povijesnoj perspektivi. Vidite, naša se flota po broju brodica smanjila na pome, na pola, kao i pos, ali isto tako se smanjila na pola i snaga naših motora i naravno svih štetnih emisija koje odlaze u okoliš vidite na ljevoj strani, međutim kako se to odrazilo isto tako kroz povijesni povijesni razvoj. Ovdje imate pitanje našeg biomase, našeg stoka za mriješćenje, kako se to razvijalo. Mi smo vidjeli da je otprilike milijun tola u Sjevernom moru bilo i to je brojka koja nikad prije nije viđena. Zbog toga mislim da se toliko oporavio naš stok da je moja čaša više nego napola puna. I mislim mi govorimo sa jednom biomasom te veličine, a s druge strane sa ribarskim naporima koji su na, sa 0,4 se smanjili na 0,19, to je ogroman uspjeh. Naravno, mi govorimo o različitim biologima, različitim vrstama i sasvim Međutim, vidite da smo sve u svemu debelo iznad svih onih ograničenja MSY i da se, se negativni učinci i popretne pojave jako smanjile. Inače, mi e, se bavimo lovom na listove i ako želite opće te, te plosnatice, te listove i iverke koje mi uglavnom lovimo ulovit, onda imate jasno veliku količinu prilova i drugih riba. Jer da biste ulovili plosnatice, odnosno list rupe, odnosno oko mreže vam ne smije biti veće od 80 mm, a prema sadašnjim e, propisima bi trebale te naše mreže imati svoja oka koja su veća od 120 mm, što znači nas dovodi onu čuvenu dilemu oko lista, kako mi to zovemo. Evo vidite ovdje koliko je onda miješan naš ulov. Po vrsti u našim kutijama, u našim boksovima vidite da Svaka, svaki, svaki ovaj snop kutija ima posebnu vrstu koja je unutra upakirana. pakirana. A svi su one ulovljeni, sve te vrste u jednom ulovu, u jednom bacanju, u jedne mreže. I to vidite šta to imamo sve, od rombova do bakalara, listova i verka. Ali vidite da je list generalno naš glavni pokretač i on čednje od 58,5% našeg ukupnog ulova, bruto ulova, dok recimo e, kompletni iverak čini 23%, ali ako imate jedan program i plan miješano ribarstvo koji se upravlja i ravna prema kilogramima koje ste ulovili, onda vidite da je, kakav je i naš prilov. A prilov, ako želite, to je onaj kolateralni ulov, kako bi ga nazvali. To zato što sami ulaze u mrežu. Mi ih ne, ne ciljamo na njih, nego oni sami ulaze unutra. Dakle, to je romp, uglavnom rumbača i romp, koji je ekonomski gledano vrlo bitna vrsta. A zatim imamo i druge posnatice, limande, koja je isto tako jedna e, vrsta kao i rombovi kod kojih su kvote jako prigušene, dakle ako su smanjene dozvoljene kvote ulova. Međutim, zajednički naš nazivnik će odrediti na kraju kako će izgledati plan. Kod ovih plosnotica imamo 0,5% koji je e, naš, e, ukupno dozvoljeni ulov. A to će se vidjeti onda tek na ljeto. I mi znamo da kad se postigne ispuni ukupno dozvoljena kvota ulova za te vrste osjetljivih i zaštićenih riba, onda flota više ne smije uopće izlaziti van, što mi apsolutno želimo spriječiti. Zatim imamo i kao što smo rekli glavne naše vrste koje pratimo sa ITEC te kve sistemom, dakle sustavom individualnih prijenosnih kvota za ulov, su uglavnom s njima se bavimo i njima ciljemo na tri klasične vrste koje lovimo. Imamo jasno i e, nacionalni sustav koji vrijedi za raže, rombove, različite rakove, škampe, kao i ostale plosnatice, limande. Mi inače upravljamo zahvaljujući tim upravo miješanim planovima naše ribarstvene napore. Kad pogledamo e, naša načela, imamo načela o kojima se puno dakle raspravlja kod nas. Mi smatramo da su dosezi koji, dakle svi načeli na kojima se općenito MSY bazira su vrlo diskutabilni i oni se mijenjaju gore dolje u toku godine, ali to je normalno jer to su i prirodne, prirodne pojave. Jer kad gledate taj naš maksimalni e, prilov koji smije biti maksimalan da bi se održala vrsta i on varira što je normalno u skladu sa prirodnim događanjima. Ali ako vi smijete ribati samo ispod one dozvole, ali ovisno o dozvoljene količine, ali ta dozvoljena količina varira, Prema tome će onda i naša kvota u tom smislu varirati. Ali kad se vraćamo na naj e, na minimalni zajednički nazivnik od određivanja toga koliko čega smijemo uloviti, onda dolazimo uvijek do onih kvota za prigušenih kvota za one posebne vrste koje su jako ugrožene. U svakom slučaju naše obveze zakonske na iskrcaj cijelog ulova moraju se primijeniti i to način da to bude prihvatljivo da bude operativno i da bude provedivo na kraju krajeva. Jer mi sasvim sigurno da mi ne želimo nikakav preveliki prilog, ni ne želimo ono što ne možemo platiti, zbog čega ne možemo više se, dakle ono što ne smijemo možemo prodati ili što nismo smjeli uloviti u prilovu. Mi to ne želimo velikim količinama, mi se bavimo jednim vrlo skupocijenim lovom, ciljanim na naše plosnatice, među kojima prvenstveno na list. Naravno, postoje različiti ovakvi prestrogi režimi mogu svaku inicijativu naših ribara ubiti i nadamo se da će zbog toga biti sve fleksibilnije. Na kraju molim vas za pozornost glede ove naše specifične situacije s listovima. Znanstvenici su kod razvoja i vrste lista i njenom stanju razvili tri scenarije. Imate narančasti, zeleni i plavi. Koji god da scenarij pogledate vidite da zapravo fond lostova raste, kod plavog ide malo malo du, strmije, kod naranđastog malo manje strmo, ali ovaj naranđasti scenarij ima najviše ekonomskih koristi. Prema tome, odabrati naranđasto nije nikakav zločin, nego je to zapravo čiste gola logika. Zdrava ćemo tako najviše zaraditi, a s druge strane će biomasa, odnosno sam fond, narasti. Mi smo i prije govorili o sličnim scenarijima, međutim je komisija na to bila odabrala implementaciju plana koji je govorio o završetku svih redukcija i da, dakle, ukidanje svih ograničenja i redukcija. Međutim, onda se svejedno izgubilo tržište i jednostavno je bilo previše toga na tržištu i onda je cijena naših listova se prepolovila. I šta se dogodilo? Ulov naših vlastitih flota se nije povećao, ali su Aljaska, flote sa Aljaske, ih Kine, iz tih dijelova svjetskih mora preplavili tržište sa svojim ulovima. Zbog toga mi moramo imati, što je opet tamo dovelo do ekološki loših stvari. Prema tome mi moramo apsolutno postići jednu ravnotežu između ekologije i tržišne situacije i naše održivosti, naše profesije i održivosti fondova. Međutim, u tom kontekstu možemo se samo sjetiti e, naše priče o caru bez odjeće. Dakle, jer niko zapravo ne želi priznati da ne zna o čemu se radi. Mislimo da ekosustav trenutno ima toliko niz, toliko puno definicija, da se niko ne usudi danas više priznati da ne zna sve definicije i da ne razumije baš sve o čemu je riječ. Mislim, mi postoje čitav niz pomodnih riječi i termina koje niko ne razumije. Možda sam ja malo bedes pa i ne mogu pratiti svu tu novu terminologiju, ali mislim da je to apsolutno kontraproduktivno. Ista stvar je i sa indikatorima za zdrav, dakle za indikatore ono ko u mjeri su ekosustavi i biodiverzitet još zdravi. Mi znamo da će se i vrste ptica smanjiti, a isto tako i vrste riba ali trebamo biti vrlo široki i otvoren da postoje još stvari koje ne znamo šta će se dalje razvijati i moramo to otvoreno priznat. Prema tome znamo isto da je skupine znanstvenika u različitim našim organizacijama kao što je ICES i ostalo još uvijek raspravljaju o indikatorima za okvirnu direktivu koja se još uvijek nalazi u jednom zapravo povojima i tek na početku je. Zbog toga apeliram na vas, budite pažljivi, ali nemojte biti preoprezni, jer situacija u Sjevernom moru vrlo zdrava i nema nekih opasnosti da uništimo fondove riba. Prema tome mi radimo u jednom okruženju koji je ekološki i što se tiče održivosti vrsta niskog stupnja rizika za Iverke se pritisak sa 0,4 na 0,19 smjenja, što se znači prepolovilo. A još uvijek znanstvenici govore o milijunu tona u stoku tih riba i sad izlaze sa prijedlogom da se smanji ukupan dozvoljeni ulov za 22%. Jer sma, ali mi smatramo da je ta cijeli fond te ribe prilično zdravi da to ne treba. Međutim, ICES je stvarno rekao da to treba za 22% smanjiti. Znači onda ćemo kod 0,4 nećemo više nećemo ići na 0,4 što je bilo nego čak na 0,2 smanjenja. A mi smo de facto u jednoj dobroj situaciji, u zdravoj situaciji. Prema tome, zar ne, svemu ćemo raspravljati? Da li će nam kvota biti dozvoljena 0,40, 0,20, 0,22? zapravo ne znamo i moramo se bar pretvarati da znamo čem se govori. U trijalogu jedan, mi je jedan vrlo pametan čovjek rekao da prihvatimo opće istine. Jer prije nego što počnemo rasprave moramo svi skupa znati o čemu mi govorimo. I moramo poznavati materiju. Nadalje, moramo jako paziti da vodimo ciljane prave dijaloge, ne da vodimo paralelne monologe sa recimo različitim nevladinim ili interes, organizacijama ili interesnim predstavnicima, interesnim skupanima. To su stvari koje mi moramo koristiti i nemojte se koristiti preventivnim pristupima. zašto ne bismo do, za MSY uzeli 0,7, 0,8 to je sve stvar o kojoj se može raspravljati s obzirom na trenutnu situaciju. nemojmo zaboraviti, u bliskoj budućnosti će biti 9 milijardi usta na ovom planetu koje treba nahraniti. I to sa puno ribe. A kad pogledamo stanje ribljeg fonda koje komercijalno iskorištavamo, onda vidimo da su još uvijek debelo ispod razine onog održivog izlova. Znači još uvijek smo svi na sigurnoj strani. I u Sjevernom moru bi trebali gledati na ono što smo postigli, ako se fokusiramo na njega to moramo prenijeti na globalnu razinu sve načine i prakse. A u samom Sjevernom moru mi smo zbilja sretni što možemo ponuditi jednu solidnu gospodarsku bazu za sve. Ako nema gospodarske solidne baze neće biti ni prihvaćanja diljem planeta. Prema tome tu moramo paziti i hrabro djelovati jer ako nema hrabrosti neće biti kasnije niti slave. Hvala ti Pim na ovom izlaganju, hvala ti i također na tome što si iznio nekoliko korisnih i zanimljivih primjedbi, ali ipak eh, kada ste spomenuli eh, jednu vrstu eh, ribe, onda se tu radi o jednoj ribi koja je barem u Francuskoj nešto što se tiče više dubokih, eh, dubokih mora. Tu treba pripaziti. Vi ste naznačili razliku mm, između partitativnom demokracijom, dakle ovdje imamo zastupnike u ovom domu i drugom vrstom demokracije koju predstavljaju vi i eh, udruge mm, civilnog društva i tako dalje. Sada predajem riječ eh, zastupnicima koji su se htjeli javiti za riječ. Peter, ti se prvi javio. Zahvaljujem, predsjedniče. Dakle, kao što je e, iz riječi gospodina Visera, Činjenica je da moramo biti realistični, da moramo ocijeniti fleksibilnost i da moramo tražiti praktična rješenja. I dakle da moramo gledati znači, situaciju u praksi. Kada govorimo o e, stokovima e, e, lista i ostalih riba, činjenica je da ne znamo točno kakva je situacija. Vijeće želi dalje smanjivanje tih kvota ali moje pitanje je e, konkretno i odnosi se e, znači na e, predstavnika organizacije E, organizacija Pew, e, organizacije Pew i smatram da je vaše zapravo izlaganje bilo jako reprezentativno. Ali mene zanima e, čije interese vi zastupate. Zato što i vi također radite za treću stranu, za organizacije. Dakle, ja bih htio čuti gospodina Claytona, možete li možda igrati otvorenih karata? Kakvi su vaši interesi i zapravo koji su dionici zatražili istraživanje da bude provedeno koje ste nam predstavili? Hvala, Richard Corbett da, ja imam pitanje za gospodina Claytona, a to je kako ste vi doživjeli prezentaciju gospodina Visera? Hvala vam. Richarde, mislim da ti to sad stvarno namjerno radiš. Ne, ne, da, da, zato što smo dobro vidjeli da postoji velika dihotomija, velike razlike između s jedne strane prezentacije gospodina Claytona i s druge strane prezentacije gospodina Visera. Mislim, to je jasno. A osim toga, mislim da je važno izaći sljedeću primjedbu. Dakle, brojke govore ono što mi želimo da one govore. E, brojke se mogu na svakaki način analizirati i svakako brojke koje jedni predstavljaju neće biti one brojke koje će neki drugi predstavljati. Ono što time želim reći je zapravo da čak i ako to ne vidimo, mislim Andrew Clayton će o tome govoriti za koji trenutak, on nam ne mora reći odakle dolazi, što radi, može to učiniti ako želi, ali zapravo bilo da se radi o prezentacijskoj demokraciji ili partitativnoj demokraciji, bilo da se radi o zastupnicima ili udrugama civilnog društva ili o proizvođačkim organizacijama, svi imamo jedan zajednički cilj, a to je očuvati e, resurse kako bi sačuvali ribare. Mislim da se o tome radi. Svi imamo se cilj mi to drugačije, na drugačiji način predstavljamo kad kad, kad kad e, jako drugačije, to je sigurno, ali mi se na kraju krajeva svi oko toga slažemo, iako to ne govorimo izričito. Kad kad e, se možda događaju neke situacije gdje vidimo ta proturječja, ali mislim to je zapravo ono što bih htio vidjeti, to što mislim da ovdje radimo, dakle svi zajedno i sad evo Gospodin Clayton može govoriti ono što su rekli e, e, i Jim. Um, Hvala vam lijepa. Prvo pitanje o mojoj organizaciji. Pa ja ne radim za puno raznih organizacija, radim samo za jednu Pew Charter e, zakladu, a prije toga sam za, radio za britansku vladu. To su jedine dvije organizacije za koje sam radio tijekom svoje karijere. A ova zaklada za koju sad radim, to je naravno dobrotvorna i imamo organizacije, imamo svoje filijale, radimo globalno. I vrlo je teško zapravo gledati sad na oceanske priče i globalne priče, a ne uzeti pritom posebno u obzir Evropsku uniju. I radim u Londonskom uredu i gdje se bavim posebno ribarstvom na sjeverozapadnom dijelu Europe. I mi radimo naravno s čitavim nizom drugih nevladinih organizacija i udruga. A sada ovo pitanje o Hemsovoj prezentaciji. Mislim da je, postoje nešto veliko gdje se slažem sa Pimonom. Isto tako ne bih volio vidjeti dvije različite verzije, dva narativa o statističkim podacima. Htio bi biti na čisto sa stanjem našeg fonda i stanjem izlova. I volio bih da se to jasno sažme i to u jednom jasnom roku, čvrsto određenom, naravno od strane komisije. Ja sam koristio izvješće o dozvoljenom održivom izlovu koji je govorio 30% kako bi se fond sačuvao. Ja sam se toga držao tih podataka jer to je zapravo se bazira na onom što je komisija iznosila e, zašto je odredila recimo one maksimalne e, količine izlova da bude se sačuvaju fondovi. Mislim da je to jedan konzervativan pristup, inače bi to bile gori postoci i gore vrijednosti. Ali kao što kažemo, ne moram ja sad iznositi i ne bih volio nužno iznositi svoje statističke podatke ovdje, nego bih volio da se svi slažemo i da imamo prepoklapanje svih statističkih podataka i zato to očekujemo od komisije. Nadalje, bilo bi lijepo kad bi se vratili na isto mjesto sljedeće godine ili za pet godine kad bi mogli govoriti o jednom jako dobrom stanju fonda riba koji je da još procvao pogotovo kad je u pitanju su i verci ali mislim pitanje i veraka je kao ribe posebno dobar primjer kojem je kolega iz Nizozemske govorio koji je za to specijaliziran. Hvala vam gospodine Claytonu. E, ipak ću predati riječ, što nisam učinio od početka ovog saslušanja predsjedniku komisije, Jostu Pale Kuperu, koji nam možda želi reći nekoliko riječi u ime komisije. Merci, e, e, everybody. Dobar dan svima skupa. Pet minuta ili koliko, deset minuta je gotovo. Mislim da je ovo bio sigurno pet minuta, dobro. Mislim da je to barem za mene bila jedna od najzanimljivijih javnih savjetovanja, stručnih savjetovanja, organizacije parlamenta i to kome smo jako puno dobili i to tijekom zadnjih više godina. Zato što smo raspravljali ne samo o planovima ni tehničkim pitanjima nego i o tome što mi radimo da očuvamo naš riblji fond i kako uopće stoji taj riblji fond perspektivi, ali dobro da sažme možda s naše pozicije komisije. Da se prvo vratimo na onaj prvi plan za Baltik s kojim smo počeli. I mislim da je to jedna vrlo aktualna rasprava. Mislim, riječ je o tome da stvaramo jedan plan u kojem se čini da sve tri institucije žele isto. Želimo osigurati jednu razinu E, da postane dakle upravljanje menadžment u ribarstvu da postane predvidiv i održiv a planovi nam u tome trebaju pomoć oni nam to trebaju pomoć ostvariti ako to ne čine onda nisu dobro i ja mislim da se o baltičkom planu trebaju raspravljati i tome institucije u njihovom međusobnom govoru, pa, u razgovoru, pa ne bih sada o tome raspravljao. No jako je važno da upravo u tim pregovorima tri institucije ciljaju pravo tom da postignu te dobre održive vrijednosti i isto tako da se vidi kako će izgledati MSY za različite za različite vrste, što je isto tako jako bitno, jer danas nam popodne, na početku popodne je gospodin Valensa rekao da je u biti baltički plan po svom modelu, u svojoj strukturi, ali po svojoj definiciji ima različite elemente i on možda je sasvim drugčiji od drugih planova za druga mjesta ribarenja jer sadržaji su sasvim sigurno različiti u Baltiku. Možemo razgovarati o tome da mješavina vrsta nije tako velika kao na drugim mjestima gdje se riba. Prema tome to onda zbog toga dovodi do različitih e, sadržaja u tom planu. Zatim imamo elemente regionalizacije koji će sljedećem mjeseci tijekom faze regionalizacije dovesti isto do novih rezultata. Prema tome, da se vratimo i naglasimo, to je model sam za sebe, model gospodarenja ribarstvom u Baltiku. Mi ga možemo naravno gledati kao stanoviti model ili uzorak i za druge regije gdje donosimo planove, ali on ostaje ipak model sam za sebe, sui generis jer ima prdo drugčije različite elemente od ostalih regija, kao što smo rekli. Ja sam se već i dotaknuo drugih planova. Imali smo dosta tu referata i prezentacija o Sjevernom moru. Mislim da je jedna od prezentacija, mislim gospodina Collinsa, baš pogodila i pokazala što mi želimo s tim planovima uopće postići i o njegov, koje su naši ciljevi. Naša ideja je bila da zapravo upravljamo mješavinom, e, u mješanim vrstama u ribarenju, a ne da idemo E, vrsta po vrsta, stok po stok i mi znamo da smo u Sjevernom moru vidjeli dosta oporavka i da su se planovi morali ažurirati u skladu s time ali radeći samo na bazi stokova to nam i nije dovoljno za ono što želimo postići jer postoji čitav nus proizvoda koje moramo uzeti u obzir kod planiranja za sutra dakle miješe vrste nam donosi jasno druge izazove, kako ćemo tehnički izvesti tu priču, e, pogotovo kod e, onog zabranjenog, odnosno onog izlova koji se mora poštivati i onog što izlazi iz prilova. I znači kako ćemo doći do ciljanih vrsta koje smo ovdje odredili. Zatim, možda se mnogima od vas ne čini, ali mi smo u jednom jako intenzivnom procesu sa svim dionicima u ovom e, procesu sa svim zainteresiranom oko Sjevernog mora koji traje od 2013. i mi pokušavamo razraditi ove planove i dovršiti ih, kažem, sa svim mogućim zainteresiranima. Dodatno imamo odgovornost kao komisija da odgovorno postupamo prema svemu što nam ICES govori ili dostavlja. Jer oni imaju svoje podatke koje mi moramo onda odgovorno ugraditi u ono što radimo i koristimo to kao naravno jednu čvrstu osnovu za naše prijedloge. I vidite, isto tako njihove preporuke i savjete uzimamo u obzir. Ali pritom moramo uvijek osigurati da savjet koji dobijemo upotrijebimo i ugradimo u sve naše regulative na način da on bude operativan i provediv za sve ljude u prakse. Zatim sad ova e, obaveza iskrcaja. Mi smo tek počeli zapravo s tim i znam da je to jedna obaveza koja mnogima teško pada jer su i suočili su se sa čitav nizom poteškoća. No vjerujte, zemlje članice su napravili unaprijed ogroman posao sa našim savjetodavnim odborom kako bi e, razvili mehanizme za primjenu te i provedbu te obaveze. Ali to će tek doći i mislim, mi smo da kažemo na tiho pomalo to počeli otprilike grubo prije godinu dana primjenjivati, provoditi tu obvezu. I sad vidimo da će se to naravno premijeniti, ali će se i primijeniti. Mi pokušavamo, mi radimo naporno na tome da olakšamo primjenu te, dakle provedbu te obveze. I znamo da će se to i ugraditi u nacionalne planove. Ali mi iz dana u dan jasno pokušavamo naći rješenja za razne probleme koji iskrsnu pri primjeni i provedbi te obaveze i mnogo toga moramo usklađivati. A onda dajte da citiram Einsteina, mislim da je on rekao da postoje tri tipa laži. E, laži, grozne laži i statistika. Mislim, to nisam ja rekao, samo citiram Einsteina. Prema tome, očito da je statistika u tom smislu nešto što je nešto grozno. Mi ju možemo i zloporabiti. Ali vjerujte, mi iz komisije nismo, ne, ne, ne skrivamo ništa i ne želimo sa zloporabom statističkih podataka tu kamuflirati koje kakva djela mi nas zanima doista gdje su fondovi riba, kako se razvijaju, pokušavamo sve to ažurirati i stići praksu. I mi smo uvijek spremni na razgovor o našim metodama s i sa bilo kim. Ako su metode dobre koje nam vi nudite, mi smo uvijek spremni na popravljanje vlastitih metoda i preuzimanje vaših, ali ništa ne skrivamo i pogotovo nekada određujemo razinu za MSY i ostalo. Ali evo vidim da sam sad došao na kraju vremena. I samo kratko o ovom miješanom ribarenju. E, i samo za danas smo razvili to miješanje. Mi smo sada u situaciji gdje imamo miješane politike. Imamo planove, imamo miješane vrste, imamo obvezu iskrcaja, i imamo tehničke mjere koje trebamo izraditi da bi to bilo lakše i uopće moguće se skupa provesti. Nadamo se da ćemo i do kraja godine izaći u suradnju s nacionalnim vladama sa prijedlogom konkretnim. Zato i pritom ćemo se potruditi da osiguramo iste standarde očuvanja vrsti konzervacije koje smo imali do sad, barem minimalno toliko, a i mislim danas je puno puta bilo postavljeno pitanje o tehničkoj izvedbi. Mislim da će i tu doći do velikih pomaka i promjena o tome kako mi gledamo na te tehničke mjere, jer one su se jako mijenjale zadnjih 25 godina. I mi ćemo dosta odgovornosti prebaciti na same ribare, na same dionike, na sve one koji sudjeluju u tom ribarstvu u bilo kojem segmentu, da i oni nos jedan dobar dio odgovornosti kroz upravo autonomni odabir toga kako će tehnički riješiti e, svoje ribarstvo, a da pritom poštuju sve ove navedene nove obaveze. Hvala vam lijepo. Merci, Jost. Merci, euh, Hvala ti, hvala komisiji na njenom sudjelovanju, na ovom javnom saslušanju. Budući da evo trenutno zahvaljujem, želim zahvaliti svim govornicima na ovom javnom saslušanju. Želim zahvaliti na kakvoći njihovih izlaganja. Mislim da je ovo javno saslušanje bilo bogato, strastveno, ali isto tako i e, smireno. Unatoč tome što ovaj je ovoliko složen, mislim da je važno ostati pribran u tim tenucima kada se krenemo baviti s ovakvim dosijom, s ovakvim problemima. Imali smo dvije teme, obveza iskrcavanja. Vidimo jasno da tu postoje poteškoće pri provedbi te obveze za iskrcavanje. E, ipak e, Europski parlament je to izglasao, dakle predstavnici prezentacijske demokracije su to izglasali treba možda u idućih nekoliko mjeseci vidjeti kako možemo prilagoditi tu mjeru, kako možemo se određenu fleksibilnost, ali u svakom slučaju je potrebno očuvati naše riblje resurse. Jedan govornik je to malo pre rekao, ali ja to često kažem. Ako više ne bude ribe, neće biti ni ribara i stoga e, naravno treba sačuvati ribe resurse, sačuvati i ribare kako bi oni mogli nastaviti svojim radom, zarađivati svoj život kao što to već rade desetljećima. I zatim smo razgovarali o planovima upravljanja, višegodišnjim planovima upravljanja za više vrste riba. Vidimo da postoji potreba i tu ukazujem povjerenje našem kolegu Jaroslava Lesi e, da moramo krenuti sa prvim višegodišnjim planom upravljanja. To će na neki način biti model za one sljedeće planove i tu se dotičemo i decentralizacije, regionalizacije, kao što je naš kolega Ričet rekao, to je potrebno u okviru višegodišnjih planova upravljanja. Zajednička ribarstvena politika često se gleda kroz prizmu vlastite države, vlastite regije, vlastitog ribolovnog područja, ali treba imati i globalniju sliku zajedničke ribarstvene politike, to pokušavamo ovdje činiti u okviru ovog odbora. I u svakom slučaju vam zahvaljujem na vašem sudovanju, zahvaljujem kolegama e, što su bili ovdje prisutni u velikom broju, to nije uvijek slučaj pri javnim saslušanjima i želim još jednom zahvaliti svim e, panelistima i našim suradnicima, a također e, ovom prilikom želim zahvaliti naravno i usmenim provoditeljima koji koji su cijelo naše popodnje obavljali izvesan posao. I na posljedku, kao zaključak, Have um, uh, on je predsjednik Europeša i ja si dopuštam, Have, to mi dopuštaš, da vas pozovem da nam se pridružite u restoranu za zastupnike Europskog parlamenta kako bi kušali um, proizvode iz odgovornog ribolova iz više regija Europe Vi ste, dakle, dobrodošli, možete biti naši gosti, ako želite tijekom nekoliko minuta kušati neke ribolovne proizvode, ali je to vrlo važno. Želim vam ugodnu večer, hvala.